Good afternoon, dear colleagues. Dobar dan, lijepo i ugodno poslje podne svima želim. došao i predsjednik Središnje banke Mario Draghi. Pa prije nego što krenemo sa monetarnim dijalogom usvajamo dnevni red. Hvala. I kratko izvješće o e, tekućim e, interinstitucionalnim pregovorima koji se odnose na triloga o bankovnom paketu o remo uredbi. Drugi trijalog održan je 11. rujna. Raspravili smo i moratorij i izvještavanje i objavu MRL-a. I e, također smo raspravili o MRL-u temeljem e, neslužbenog dokumenta službi komisije koje su odlučile napraviti dokument s opcijama za daljnju raspravu i Council i vijeće, vijeće i komisija dogovorili su da će e, raspravljati o novom članku 32a, a tehnički rad koji je do sada odrađen e, je usvojen, tehnički mandat se proširen i uključuje sada i uredbu SRM. A što se tiče trijaloga CR2 i CRD5, Treći dijalog e, održan je u Strasburgu koji su se odnosile na e, razinu leverage klasifikaciju kapitalnih instrumenata, stup drugi, makroprudencijalni okvir i do postignut je privremeni sporazum, ali će se pregovore nastaviti u sljedećem trilogu 27. rujna 2018. A sada pozdravljam lijepo predsjednika Dragija na trećem monetarnom dijalogu 2018. godine. I kao što znadete, ovaj monetarni dijalog održava se nakon e, posljednjeg sastanka upravljačkog vijeća koje je potvrdilo stajalište e, Središnje banke iz lipnja o daljnjim smjernicama, o stopama kamata, o planiranom ukidanju programa kupovine e, imovine i također investicijske politike koje će zadržati znatni stupanj monetarne prilagodbe. Pozdravljam te odluke i pozdravljam ih jer ćemo raspravljati komunikaciju Središnje banke u trenutku, u trenutku nestandardnih monetarnih politika kao i načinu komunikacije i komunikacija Središnje banke primljena je vrlo dobro na tržištima, a govorit ćemo i o aktivnosti pozemljanja banaka, procjene rizika i to sve e, omogućuje i usko prečenje, i blisko prečenje rizika, ali za sada smo vidjeli da takvih negativnih e, razvoja zapravo nema što je ojačalo i pozitivnu ocjenu učinkovitosti monetarne politike Središnje banke. Dakle, hvala. Gospodine dragi, svi se već vesele sljedećoj odluci i imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi zastupnici članovi Ekona, dragi dame i gospodo. Da ste zadovoljstvo ponovno biti u Europskom parlamentu pred vašim odborom. Prije deset godina europodručje ušlo u veliku recesiju i ta je kriza pokazala strukturne slabosti i prisilila nas da se njima pozabavimo. No, taj posao još nije dovršen, ali mi sada ipak vidimo rezultate naših napora. Rast je pozitivan već pet godina i više, a stopa nezaposlenosti na najnižoj razini od studenog 2008. U svojem današnjem govoru e, spomenuti ću i govorit ću o sadašnjem gospodarskom razvoju i ulozi koju monetarna politika Središnje banke u njoj igra. Na zahtjev vašeg odbora također ćemo raspravljati komunikaciju Središnje banke koja je sada integralni sastavni dio monetarne politike. Od mojeg posljednjeg posjeta u srpnju pojavile se informacije koje načelno potvrđuju široku ekspanziju po gospodarstva europodručja koje je raslo 0,4% u drugom kvartalu 2018. godine. Usprkos e, nekih, e, neke moderacije nakon znatnog rasta u 2017. gospodarstvo i dalje pokazuje visoke razine korištenja kapaciteta, a tržišta rada e, su se ojačala i pojavljuju se čak i deficiti radnih mjesta u nekim zemljama i sektorima. To je odraženo u stopi nezaposlenosti europodručja koja je bila na 8,2 u srpnju. E, od e, prije e, pet godine zaposljavanje u europodručju poraslo je za otprilike 9,2 milijuna. Zbog poboljšanja općih uvjeta i uvjeta na tržištu rada, raspoloživi prihod domaćinstava u europodručju sada raste na najvišoj stopi u posljednjih deset godina. Viši prihod podupire privatnu potrošnju koja, za koju se očekuje da će porasti za 1,5% u 2018. Ovi faktori zajedno sa poslovnim investicijama koje potiču povoljni uvjeti financiranja, jačanje korpora, korporacijske profitabilnosti i jaka potražnja podupiru daljnju potrošnju. Gledajući unaprijed, E, naše projekcije potvrđuju e, izglede za daljnji široki rast gospodarstva europodručja. Prosječni godišnji rast predviđa se da će biti 2% 2018. 1,8% 2019. i 1,7% 2020 uz malu reviziju prema dolje za 2018. i 2019. a koje uglavnom odražavaju slabiju globalnu trgovinu. Rizici koji okružuju e, izglede za europodručje mogu se i dalje smatrati uglavnom uravnoteženim, iako prijetnja protekcionizma, osjetljivosti na rastućim tržištima i nestabilnost tržišta financija postali su nedavno više izraženi. Fiskalne politike u nekoliko zemalja europodručja možda će biti manje neutralne nego što se nedavno očekivalo. Što se tiče razvoja inflacije, HICP inflacija bila je 2.0 u e, kolovozu, te je pala sa 2,1 iz srpnja. E, stopa e, inflacije prema pokazatelju potrošnje kućanstva nešto je veća nego u prvim mjesecima ove godine, što pokazuje što odražava rast cijena nafte, a mjere koje se odnose na inflaciju uglavnom su potisnute, ali e, se e, inflacija očekuje da raste dalje tijekom sljedećih mjeseci jer e, jača tržište rada dižu cijene plaća. Na primjer, godišnji rast u ispregovarnim plaćama u europodručju poraste s 1,5 iz 2017. na 1,7 u prvom kvartalu 2018 te na 2,2 u drugom kvartalu. To podupire naše povjerenje da će, se, da će nastaviti rasti jer e, sporazum o plaćama obično se sklapaju na dvije ili više godina. Gledajući napred, e, godišnje rate HCP inflacije vjerojatno će biti oko sadašnjih područja u dolazećim mjesecima te postići 1,7 svake godine od sada do 2020. Ovakav stabilni profil e, prikriva slabiji doprinos neključnih komponenata općeg indeksa i relativno E, snažan rast podla e, inflacije. Ta dinamika e, uključuje projekcije ECB-a koje isključuju hranu i energiju na 1,8% u 2020. Nedavni razvoj pokazuju da je vijeće, upravno vijeće dobro procijenilo srednjeročni inflacijski rast i da sadašnja konfiguracija u skladu sa uvjetnim planom koji je najavljen na tiskovnoj konferenciji u lipnju Rigi, da se smanji mjesečna stopa kupovine aktive na 15 milijuna od kolovoza ove godine do kraja godine. Znači očekujući takav razvoj zaključiti ćemo neto kupovinu. To pa ne znači da naša monetarna politika više neće biti akomodativna. Naša temeljna očekivanja e, za rastuću inflaciju e, zahtijevaju da i dalje budemo pametni, mudri i strpljivi, te da se držimo naših načelnih e, fiskalnih politika i u skladu s tim pristupom moramo kombinirati tri mjere. Prvo, jačani smjernice za ključne e, kamatne stope Središnje banke za koje očekujemo da će ostati na sadašnjim razinama barem do ljeta sljedeće godine, odnosno barem koliko je potrebno da bi se osigurala dalja konvergencija inflacije prema našem cilju. Nadalje, e, rezidualne kupovine aktive neto kupovine aktive koje će se provoditi do kraja ove godine i treće ponovna investicija a, ovih e, znatnog e, broja kupljenih e, securities papira. Dakle, naše mjere monetarne politike znatno su doprinjene pozitivnom ekonomskom razvoju europodručju i mislimo da sve mjere koje su poduzete od sredine 2014. su imale stvarni učinak na stvarni rast BDP-a i inflaciju europodručja te da iznose 1,9 eh, postotnih bodova kumulativno između 2016. i 2020. Sad dopustite da kažem nešto o komunikaciji Središnje banke, kao što ste vi predložili za temu ovog sastanka. Dakle, što se ove teme tiče, Smjernice za daljnji rad postali su važni instrument za sve velike središnje banke eh, jer su konvencionalni monetarni alati došli do svoje granice, Središnja banka nije izuzeće. Smjernice za daljnji rad na e, politici kamata znatno su se razvile od kad smo ih uveli 2013. Načelno prošli smo kroz tri faze. Kada smo prvo dali te smjernice 2013. naš je cilj bio osigurati financijske uvjete europodručja od okolnih uvjeta, posebice kratkoročni segment e, strukture e, kamatnih stopa tržišta kapitala od sve veće nesigurnosti koje je proizlazilo iz e, tržišta kapitala Sjedinjenih država kao zbog epizode koja se dogodila u svibnju i lipnju 2013. Tijekom druge faze naše smjernice htjele su pojačati učinkovitost neto kupovine aktive, izražavajući očekivanja upravljačkog vijeća o mogućem budućem putu kamatnih stopa, osigurali smo da učinak e, prema dolje kupnje e, aktive na e, dugoročne prinose ne bi bio pod lošim utjecajem očekivanja tržišta E, u smislu kratkoročnih povećanja kamatnih stopa. Od e, lipnja 2018. izrazili smo naše očekivanja da će neto kupovina najvjerojatnije doći do kraja poslije prosinca 2018. Već neko vrijeme e, smo povezali ovaj naš put kamata sa krajem neto kupovine aktive E, i najavili uvjetni plan za ukidanje neto kupovina do određenog datuma. Zbog toga smo se morali e, ponovno preurediti naše, e, naše smjernice. Upravljanje očekivanjima je bilo bitno jer je put inflacije koje je predvidilo upravljačko vijeće išlo bliže cilju održivog razvoja i dalje je uvjetovano terminskom strukturom kamatnih stopa koja utjelovlja očekivanja stalnih stopa tijekom duljeg razdoblja nakon prosinca 2018. Morali smo zadržati i čvrstu kontrolu signala koji su u našoj monetarnoj politici i u ovom ključnom trenutku, kako bi uvjerili investitore i javnost da vjerojatno promjena e, puta u kupnji e, aktive neće ugušiti oporavak niti napredak prema cilju inflacije. S time u vidu u lipnju 2018. rekli smo da očekujemo da će kamatne stope ostati na sadašnjoj razini barem do kraja 2018. ljeta, dakle od 2018. odnosno barem toliko dugo da se osigura da evolucija inflacije ostane u skladu sa sadašnjim očekivanjima održivog e, puta prilagodbe. Ova smjernica koju smo ponovili i u srpnju i ovog mjeseca zapravo se sastoji od dva dijela. Prvo, onaj dio koji se odnosi na tijekom ljeta 2019. To je formulacija koja se temelje na kalendaru koja kaže kada očekujemo da će nastati uvjeti koji bi mogli omogućiti E, povećanje rata, a drugo e, komponentu koju o državama nada e, kojom naznačujemo da želimo da stope ostanu nepromijenjene u svakom slučaju, barem dok se ne postigne održiva konvergencija inflacije na razinama koja je ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju. Dakle, usklađivanje e, očekivanja tržišta s onima upravljačkog vijeća je uslijedila odmah i glatko. Nova formulacija pomogla je sudionicima u tržištu da bolje razumiju našu funkciju reakcije i prilagodbe e, predviđanja na kojima temelje svoje planove. Naravno, upravljanje financijskim uvjetima, e, upravljanjem očekivanjima profesionalaca na tržištu samo je dio našeg zadatka. Naime, mi smo odgovorni da osiguramo stabilnost cijena za 340 milijuna ljudi u europodručju koji koriste euro i svaki dan donose ekonomske odluke ta komunikacija s građanima ključna je za održavanje javnog povjerenja u središnju banku i prikladnost i učinkovitost njezinih politika. U ovom e, pogledu saslušanja pred Europskim parlamentom su ključna, odnosno apsolutno ključni kanal kroz koji možemo objasniti narodu Europe razloge za naše odluke i kako te odluke utječu na njihove živote. Središnja banka i Europski parlament, a temeljem okvira koji je zacrtan u primarnom pravu, odgovorili su na zahtjev za većom kontrolom koja se pojavila tijekom krize i osigurali visoku, e, visoku stopu odgovornosti u cijelom procesu. Pa ipak, to ne bi trebao biti razlog da sada sjedimo e, i ne činimo ništa. Naime, E, znamo da povjerenje ljudi traži da nastavimo raditi. U ovim izazovnim vremenama želimo jačati razumijevanje naših odluka. Na primjer, od e, siječnja 2015. Središnja banka redovno objavljuje e, odluke upravljačkog vijeća o monetarnoj politici i također tome svjedoče rasprave u ovoj prostoriji. Dodatni set informacija omogućuje vama i bilo kome koji je zainteresiran za provođenje monetarne politike i da jača i analizu i kontrolu politika Središnje banke. Istovremeno to i nama dalo bolju priliku da pojasnimo naše odluke te pokažemo da djelujemo u skladu s našim demokratskim mandatom. Tijekom Posljednjih nekoliko godina također smo jačali naše napore da nadiđemo ključne komunikacijske izazove koje nameće struktura europodručja. Naime, da se obratimo građanima u 19 zemalja koji naravno imaju različite očekivanja koja se tiču središnje banke. Stoga smo najavili našu komunikacijsku strategiju i obratili se izravno širom krugu publika, a uz naše institucionalne aktivnosti članovi izvršnog odbora i ja sudjelovali smo oko 180 događanja tijekom posljednje dvije godine, od kojih jedna četvrtina u središtima obrazovnim ustanovama. U, ako uključimo i think tankove, zaklade, neprofitne organizacije i državna tijela, e, više smo održali takvih govora u tim e, forumima nego pred Središnjom bankom i nacionalnim bankama. Naši, naši zaposlenici su dopunili te napore sa programom komunikacije koji usmjerenim posebno na, središ, na srednje škole i sveučilišta i objašnjavali, gdje su objašnjavali ulogu Središnje banke u naprednom gospodarstvu, financijsku krizu i ulogu Središnje banke u ublažavanju učinka kriza na, na, Europe. Također smo to objašnjavali na našoj proširenoj web stranici sa videima, pojašnjenjima, novim grafovima koji objašnjavaju te kompleksna pitanja na pristupačan način, a koristimo i nove alate, YouTube, LinkedIn, Twitter i tako dalje sa 440 tisuća sljedbenika, odnosno pratitelja zaključak. Možemo reći da Europski parlament koji predstavlja građane Europske unije ključ za jačanje razumijevanja naroda i povjerenja u odluke Središnje banke i time vi doprinosite uspješnosti naše monetarne politike. No ovdje nije kraj vaše uloge, nego kao su zakonodavci imate ulogu da osigurate da Europa bude dobro pripremena ako bi se rizici koje sam spomenuo u uvodu materializirali. Vidimo da je jak regulatorni okvir ključan kako bi osigurao snažnu dugoročnu gospodarsku performansu. Danas, deset godina od početka financijske krize, još uvijek postoji važan nedovršeni posao što se tiče poboljšanja financijskog zakonodavnog okvira Europske unije. Pred kraj e, ovog e, mandata moramo iskoristiti priliku i računam na potporu parlamenta da osigura da ovaj okvir dade nužnu stabilnost tržištima i zaštiti građane, e, radnike i e, porezne obveznike. Zahvaljujem, a sad sam vam na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala predsjedniče Dragi na ovim napomenama kao onima koji se odnose na važnost e, uloge Europskog parlamenta i kao foruma za veću transparentnost e, i kao i zadatke monetarne politike Središnje banke, kao i su zakonodavca i, i mogu vam samo reći da ćemo dati sve od sebe da e, ove velike zakonodavne izazove e, odradimo do kraja mandata i poboljšamo E, ovo za financijsku stabilnost i sada možemo krenuti sa intervencijama zastupnika. Prvi govornik Markus Ferber. Hvala predsjedniče prije svega i s moje strane. Dakle, s moje strane prije svega zahvaljujem na svema što ste nam rekli. E, ste jedan pozitivni scenarij u gospodarskom razvoju, no sada se već vide prvi oblaci na nebu, a neke od tih oblaka mi smo sami vidjeli u Europskoj uniji i to je bila tema i posljednjeg e, i na posljednjem samitu, naime E, pitanje Brexita i hoćemo li uopće sa, sa kraljevinom e, doći do sporazuma ili ne. Naravno da to ima implikacije što se tiče vašeg rada, pa e, a iako Ujedinjena kraljevina nije uvela euro, niti ga namjerava uvesti ikada je. Dakle, moje pitanje u slučaju, dakle kako se priprema Središnja banka u slučaju hard Brexita na učinak na financijska tržišta, postoje li već neki usklađeni postupak sa Bank of England i kako će izgledati u slučaju hard Brexita, daljnja suradnja, monetarna politički sa Ujedinjenom kraljevinom i postavljate li si te pitanje čak i u, kada bi uspjeli postići sporazum o Brexitu, kako će izgledati buduća suradnja sa Bank of England, posebice što se tiče nadzora na clearingu eura, i tako dalje. Imate li već e, sada neke razmišljanja o tome? Hvala. Uh, um, Hvala. Još uvijek pratimo što se događa u pogledu pregovora no imajte na umu da središnja banka kao takva ne sudjeluje u pregovorima. Morat ćemo sačekati ishod pregovora prije nego što odlučimo što ćemo dalje. U svakom slučaju želimo da rješenjem nikako ne narušimo funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Kao što znate, sa Bank of England imamo formiranu radnu skupinu unutar koje razmatramo različita područja u kojima se pregovara. No ovisimo o samom ishodu, a u njemu ne možemo sudjelovati. Sve u svemu naše procjene ukazuju na to da će pravi utjecaj na same pregovore biti prilično malen. Bez obzira na to postoje određene iznimke, a to su recimo derivacije i ako dođe do hard Brexita, ako dođe do najgoreg mogućeg E, rješenja, onda ćemo tek morati vidjeti na koji način ćemo regulirati određena ugovorna pitanja. Pratimo cijeli proces, uspješno surađujemo sa Bank of England i pripravni smo za sve. No, sve ovisi o tome koji će biti krajnji ishod samih pregovora. Izvolite. Pa imam još malo vremena, pa eh, htio sam reći mi sada eh, preporučamo tvrtkama da se pripreme na scenarij, worst case scenarij, jer je kratko vrijeme ako i dođe do sporazuma, ipak eh, da svi budu spremni ako i dođe, ako ne dođe. Imate li vi takav worst case scenario za Europsku središnju banku? Kao što rekoh, čekamo da vidimo kakav će biti krajnji ishod pregovora. Pozvali smo sve stranke da se pripreme na sve, no nismo donijeli nikakve odluke niti preuzeli obveze vezane uz to što će javna tijela učiniti ako tako bude. To je nešto što je predmetom pregovora, a mi nismo stranka u pregovorima. Hvala. Mi vas sve potičemo na to da planirate za takve slučajeve. Ali naravno, očekujemo jedan temeljni scenarij koji je razuman i očekivan i nadamo se da će do njega i doći. Hvala predsjedniče što ste odgovorili na sugerirane pitanja za ovaj dijalog. No, želim se na dvije stvari. Prvo, bi se nadovezati, bi se nadovezati na našu zadnju razmjenu gledišta kada ste došli pred e, odbor e, za ekonomske monetarna pitanja. Naime, vidjeli smo u slučaju Litavske banke da može da mogu postojati problemi sa autoritetom, legitimitetom određenog predsjednika središnje banke, nacionalne središnje banke, E, prema kojoj ne bi vlasti trebala intervenirati glede prekida određenih aktivnosti ili prekida mandata ovog ili onog predsjednika središnje banke nacionalne, no to je nešto što može utjecati na okruženje i na globalno upravljanje europskim e, sustavom središnjih banaka. Dakle, ne smatrate li da tu postoji određeni pravni pravna rupa koju bi trebalo ne, riješiti kako bi se time moglo bolje upravljati. A drugo pitanje nadovezujem se na ono što ste rekli prošlog tjedna u Berlinu tijekom govora u, u kojem ste se osvrnuli na potrebu za stabilizacijskim organom e, koji će djelovati na gospodarstvo europodručja. Ne mislite li da postojeći prijedlozi koji su inicijativa Europske komisije da bi mogli biti korisni, da idu u pravom smjeru? I mislite li da je na vijeću da uloži dodatni napor kako bi takvi prijedlozi mogli biti realizirani do kraja ovog saziva i imate li što za na te prijedloge? On, the, first issue is about... Najprije nešto o aktivnostima vezanim uz sprječavanje pranja novca. Svima je poznato da trenutno stanje stvari nikog ne zadovoljava. Ono što Europska središnja banka sada radi je sljedeće. U radnoj skupini koja je osnovana, treba najprije poboljšati razmjenu informacija između nacionalnih tijela za sprječavanje pranja novca i njihovih nadzornih tijela. Uz to postoje dodatne mjere. Određene informacije treba dijeliti i u različitim tijelima za nadzor i tijelima za sprječavanje novca. Mislim da ste i od Daniela Nuija već čuli to da se želi osnovati jedno europsko tijelo za sprečavanje pranja novca kako bismo imali potpunu vidljivost i transparentnost na tu temu. U međuvremenu odvija se e, proces jačanja novo osnovane novoosnovnog tijela za unos podataka. Na taj način bi i nadzorno tijelo i tijelo za sprečavanje novca zajedno sa bankom moglo imati uvid u bitne podatke. To su mjere koje mi poduzimamo. Međutim, imajte u vidu da Središnja banka nije e, zadužena za sprečavanje pranja novca, niti za nadzor. Prema tome, naš je kapacitet da mijenjamo trenutno svoje stanje stvari prilično ograničen i zbog toga u tom smislu trebamo surađivati s komisijom. Drugo pitanje vezano je uz stabilizacijsku funkciju. Vrlo ste se ljubazno prisjetili i govora održanog u Berlinu, no ja ne mogu ulaziti u pojedinosti različitih prijedloga. Postoji nekoliko prijedloga, a svaki od njih e, ima određene prednosti i određene nedostatke. U ovoj fazi je stoga prilično teško odabrati jedan prijedlog među svima. Bilo koji prijedlog, međutim, trebao bi imati dva obilježja. Prvo obilježje je da mora biti u mogućnosti provesti zadatak stabiliziranja. Nakon toga treba vidjeti i kakav opseg ili veličinu treba imati. Drugo obilježje rješenja bi trebalo biti da ni na koji način ne narušava e, fiskalne politike po državama članicama. Dakle, ne bi trebalo e, postojati rješenje koje će poticati takozvano moralno hazarderstvo. Prema tome, kada razmatramo način na koji se stabilizacija provodi u naprednijim monetarnim zajednicima, možemo vidjeti da je privatni sektor taj koji na sebe preuzima dio rizika do kojih dolazi. Prema tome, možemo vidjeti da postoje monetarne unije sa dobro razvijenim e, kapitalnim tržištima. Javni dio u cijeloj priči je prilično ograničen. Vraćamo se na prvi dio onoga što sam rekao. Veličina tog tijela za stabilizaciju ili funkcije za stabilizaciju je manja ako se radi o boljem kapitalnom tržištu i monetarnoj uniji. Znači, najmanje što možete učiniti je ništa na temelju e, unije, e, tržišta kapitala i sprječavanja prevara. Hvala. A sada be Luke. Dobar dan, ja ću govoriti njemački. Dakle, gospodine Dragi, dobili ste dopis e, Europskog e, ministra za europska pitanja. Samo trenutak, evo, da stavite slušalice. Dakle, još jednom pozdravljam. Dobili ste dopis e, talijanskog ministra za europska pitanja Savoni koji je Zapravo ima čudnovate predođbe o nužnosti preuređenja europodručja, moglo bi se čak reći prilično destruktivne i to povezano sa ovom napomenom da euro nije e, da europodručje nije baš optimalno područje, e, valutno područje. A bez obzira na to što bi recimo htjela E, učiniti italijanska vlada. Svejedno u drugim zemljama članicama, na primjer u Njemačkoj, rastu brige o tome e, što će biti, na primjer, sa ciljanim e, potraživanja Njemačke, onim milijardama eura, što će se dogoditi kada neka zemlja koja, na primjer, ima toliko dugova izađe nepropisno ne, iz eura i nedopustivo iz eura. Dobro, ne kažem, ali jednostavno bi se moglo dogoditi da Italija ignorira e, tu, e, tu pravnu osnovu i onda naravno e, sada bi zapravo trebala te ciljeve, te svoje dugove Italija otplatiti. Međutim, za to onda ne bi postao pravni temelj, barem koliko znam. Znači, ne bi li ovaj dio forward guidance središnje banke pripadao i signal za to što je zapravo sa e, cijenim potraživanjima i dugovanjima kada neka zemlja ne e, zakonito izađe iz euro područja. I s time povezano je pitanje ne bi li bilo onda moguće da se taj target e, sustav onda tako preuredi da to postanu dugovanja prema središnjoj banci, tako da postoji pravni temelj. Znači, dobro da to e, budu e, dugovanja sa određenom variabilnom kamatom i tako dalje, ali da jasno se kaže da ako zemlja e, izađe iz euro područja, da se ti dugovi moraju i platiti. Um, my sense is that any Ja mislim sljedeće. Vi ste ovdje postavili prilično složeno pravno pitanje koje ni u kojem slučaju nije za rješavanje u rukama ECB-a. Što se tiče ciljenih e, dugova, e, imamo samo sustav plaćanja. Ako krenemo ograničavati e, iznose plaćanja moguće za građane, e, onda bismo srušili Uniju. U financijskom smislu. Nisam o tome govorio. Samo malo morate dopustiti da govornik dovrši. Pa meni se čini da sam <laughs> završio. Ja nisam govorio o tome da treba ograničiti funkcije ciljanog sustava. Ja sam samo govorio o tome da pozicije vezane uz ciljane dugove mogu biti pretvoreni u dužničke instrumente, a na taj način će onda središnja banka koja ima ta dugovanja u pravnom smislu, smislu biti ograničena vraćati ta sredstva ako iziđe iz sustava eura. To nema veze sa funkcioniranjem sustava dok je netko u EU. No, u slučaju izlaska iz EU moramo se pripremiti zato da možda neka vlada neće željeti otplatiti dugove na određenim ciljanim pozicijama. Ali i sada je već na neki način tako provedba monetarne politike je decentralizirala određene pozicije i kolaterale. Tako da je ovaj scenarij koji opisujete već dio e, sadašnjeg stanja stvari. Dakle, u pravnom smislu stvari su jasne, a mijenjanje bilo čega vezanog uz dugovanja i uloge ECB-a, to nije nešto što u monetarnoj politici sada predviđamo, niti u propisima koji se na nju odnosi. Mi u stvari govorimo o decentralizaciji monetarne politike. Puno hvala. i Virnik. Hvala predsjedajući. Gospodine dragi, nakon govora gospodina Junkera čuli smo da se e, planira da euro postane e, valuta regije. Koje bi e, bile prednosti takvog odabira u usporedbi sa sadašnjim stanjem stvari? Koje korake konkretno bi trebalo poduzeti i koju ulogu ECB može preuzeti kako bi povećala prominentnost eura na globalnoj razini. Hvala na pitanju. Ja bih najprije rekao sljedeće. Promicanje međunarodne uloge eura nije nešto za što je ECB zadužena. No, rol, uloga eura jest u opadanju i na međunarodnoj razini se manje koristi posebno kada govorimo o euru u um, pričuvama. Međutim, to je još uvijek druga najkorištenija valuta na globalnoj razini. Prema tome, međunarodna uloga eura je nešto što će odrediti sile tržišta. Sustav eura nije niti nešto što spriječavamo, niti nešto što promičemo. Ja sam prilično siguran u to da kako ćemo i dalje raditi na bankarskoj uniji i monetarnoj uniji, te uniji kapitala, tako će rasti i uloga eura. Prema tome, uloga eura na globalnoj razini ovisi o našoj predanosti i našoj mogućnosti da provodimo reforme na zacrtani način. Uz sve ovo rečeno moramo pričekati i konkretan prijedlog komisije. Mi smo tu spremni za suradnju s komisijom. Hvala. Hvala vama. Želite li nešto ponovno reći? Ne. Sven Gigon. Hvala Gospodine, dragi, prije deset dana čuli smo govor o kojemu svi sada govore. Imali smo deset godina nakon propasti Lemana i čuli smo od gospodina Junkera da je danas financijski sustav jednako, ako ne i više, ranjiv nego tada. Govorio je o odnosu duga i imovine i prezaduživanju u stvarnoj ekonomiji. Vi ste upravo sada najavili da ćete nastaviti sa snažnim stajalištem vezanim uz monetarnu politiku. No građani posvuda sada vide da postoje mane i nedostaci takvog pristupa. Naravno da je monetarna politika nešto što je odigralo veliku ulogu u stvaranju eurozone. Ja nisam ovdje, a niti parlament e, ovdje kako bismo to kritizirali. Međutim, nije li sada kucnuo čas da se nešto učini? Da se nešto učini i da shvatimo nedostatke dosadašnjeg pristupa. Zato je moje pitanje sljedeće. Slažete li se sa mišljenjem svog prethodnika? Ako se s njime slažete, što mislite o prezaduživanju i dugu u odnosu na stvarno gospodarstvo? Je li to gorući problem? Koje posljedice će to imati na politiku ECB-a? Dopustite najprije da unesem jednu malu nijancu u to sve. Naime, u financijskom sustavu moramo praviti razliku između bankovnog sektora i takozvanog bankarstva u sjeni. E, na razni, dakle što se tiče bankovnog sektora, ostvaren je veliki napredak. da dakle, banke danas imaju CT1 raznog kapitala koja je znatno, znatno veća od onoga čime su raspolagali ranije. Tako da su sada po pitanju solventnosti, likvidnosti i korištenja ucajnih poluga puno su jači. Dakle, ne postoji ništa što se nije, nijedan indikator koji se nije uveliko poboljšao zadnjih nekoliko godina. Isto tako bih mogao reći da što se tiče upravljanja rizikom bankovnog sustava nema skoro nijedan njegov aspekt koji se nije promijenio od početka krize. Dakle, imajući to sve na umu, kada se govori o bankovnom sektoru, onda možemo reći da su banke jače nego što su bile ranije. Da li to znači da možemo spriječiti sljedeću krizu? Naravno da ne, ali naša je, naš je zadatak da ih ojačamo. A drugo, drugi dio koji se tiče bankarstva u Sjeni, evo trebate znati da što se tiče bankarstva u Sjeni, barem u EU ostvaren je napredak i na tom polju, no bankarstvo u Sjeni jako, jako brzo je bilježilo rast e, otprilike ako se ne varamo, za 8% je raslo svake godine, godinama i ovo je prva godina kada su se stabilizirali i naravno to bankarstvo u Sijeni ima svoje entitete koji su kako veliki, kompleksni, međusobno povezani i donekle neki se i bave aktivnostima koje posjećaju na bankarstvo i to je sektor u kojem e, je trans, vidljivost tog sektora je znatno manja nego sektor bankarstva. Dakle, puno je toga već napravljeno u EU, ali trebamo nastaviti. No, naravno, druga područja nisu bila jednako aktivna i izloženost Europske unije drugim područjima je, da, e, dovoljno velika kako se ne bi mogao spriječiti prijenos kriza iz tih drugih područja kod nas i trebamo imati na dakle, kao što su neki e, na komemoraciji desetogodišnjice od krize u SAD-u e, rekli dakle supervizori su imaju povećane oblasti na određen način dakle u nekim drugim dijelovima svijeta situacija je suprotna dakle regulativa se smanjuje i Europska unija naravno od čuva svojih načela, ali dalje je dosta izložena ostatku svijeta. Što se tiče duga i ucajnih pologa, i tu bih pravio razliku između Europe i ostali ostatka svijeta. Privatni dug u području je smanjen. Iskreno govoreći, i ta utjecajna pologa je smanjena. U privatnom sektoru ne. E, pardon, u javnom sektoru ne, javni, ni dug je i dalje jako visok. No to ovisi o nekim drugim stvarima. No evo, imajući sve ovo na umu, mi naravno držimo, nad, vršimo nadzor e, finanskog rizika i bankovnog rizika i da, uviđamo da u određenim sektorima gospodarstva dolazi do napetosti u dakle što se evaluacije tiče i u nekim područjima, nekim nekim zemljama i tržište nekretnina, sektor nekretnina eh, je pod velikom napetošću. No kako je odgovoriti i rješavati te probleme? Mi smo već prije dosta vremena poduzeli neke mjere kada smo već osmislili po prvi put tu politiku i došlo do zaključka da ne bi bilo ispravno mijenjati monetarnu politiku zbog, zbog opasnosti financijske stabilnosti. Odgovor treba biti u makroprudencionalnim instrumentima i ti instrumenti koje radi Europska središnja banka, ali i nacionalna nadležna tijela e, koja mogu i trebaju koristiti. Dakle, mi preko ECB-a ili SRB-a e, izdajemo upozorenja glede tih različitih opasnosti nacionalnim tijelima. Sljedeći korak bi bio da se poveća broj e, instrumenata makroprudencijalnih mjera i da se on može primjenjivati i na sektor bankarstva u Sjeni. Hvala. Miguel Viegas. Evo, govorit ću portugalski. Hvala. Imam jedno pitanje. Dakle, kada se govori o participaciji Europske središnje banke i vas, gospodine Mario Dragi, dakle, u skupini 30 e, to baš sudjelovanje u toj skupini je dosta kritično. Ko, je ta 30 To su velike banke, velike financijske grupacije koje su isto tako pod nadzorom e, SBA i nedavno je jedan tužitelj pokrenuo istragu koja je došla do zaključaka da sudjelovanje SBA dovodi u pitanje vjerodostojnost iste i dovodi u pitanje neovisnost njezinog mandata nadzora. Iz tog razloga vas pitam zašto predsjednik SBA ne ispoštuje zaključke koji su objavljeni. Eh, Japanska središnja banka je imala svoje reakcije, federalna, Američka federalna rezerva, Fed isto tako. Dakle, zašto i vi ne preuzmete odgovornost i zašto ti sastanci, njihovi zapisnici nisu objavljeni jer do sada tome nije bilo tako. Hvala, vam, kao što znate, bila je intenzivna dopiska i sada smo primili na znanje odluku Europske ombudsmena od e, srpnja 13. E, 13. srpnja o skupini 30-orice. Tako mi sada radimo na tome da se poboljša transparentnost ECB-a i e, upravljanja. Europska banka je ranije objasnila Mm, o čemu se radi. Prvo, 31. E, listopada 2017. godine uputili smo dopis e, Europskom ombudsmenu i e, u detaljnom mišljenju u 11. mjesec 2017. Jedno i drugo je transparentno objavljeno na stranici ECB-a. Tu objašnjavamo što je prethodnih godina Europska središnja banka poduzela kako bi pojačala svoj sustav upravljanja. ESB će odgovoriti narednih dana na odluku Europskom ombudsmena i kao i uvijek do sada to ćemo učiniti na javan, način i odgovorit ćemo i na vaša brojna pitanja Eurozastupnicka koja smo dobili zadnjih mjeseci, a na ovu temu. Hvala. Evo možete postaviti dodatno pitanje. Ne, ne, ispričam se, ali ja doista inzistiram. Što to treba značiti? Dakle, to znači da predsjednik Eurosredišnje banke će i dalje ostati pri svom stavu, on će i dalje ostati članom 30-orice te skupine. Jel sam dobro to razumio? Možete li mi to potvrditi? Ne, pa ja nemam ništa za dodati ovome što sam rekao. Dakle, mi ćemo odgovoriti na odluku Europskog ombudsmena u narednih nekoliko dana i kao što je to uvijek bio slučaj do sada, odgovor će biti javno objavljen. Hvala. Hvala, Bernard predsjedniče, dobar dan. Što se tiče pranja novca, ovog mjesta saznali smo da estonska filijala banke Danska je u neopisivim e, količinama prava novca, dakle oko 200 milijardi eura između 2007. i 2015. Kolegica Bere spomenula je banku ABLV, neću se osvrtati na to, ali ima i gore. E, upravitelj e, Letonske središnje banke, gospodin Rimsevi, koji je član vašeg upravnog izvršnog odbora, optužuje ga se da je reketirao glavne banke, tražeći od svake od njih stotinu tisuća E, eura mjesečno kako bi mogli raditi kako žele. Naravno, smatra se da je taj čovjek e, ne, e, nevin dok god ga se ne osludi. Dakle, s obzirom da je to, s obzirom na neovisnost te funkcije, on je i dalje na svom radnom mjestu i nema namjeru podnijeti ostavku. Gospodin Dombrovski naravno nije ništa vidio što se događa, a on je predsjednik, potpredsjednik Europske, Europske komisije Dakle, da li je to ta Europa slobodnih kapitala koja nas tjera da se otvarimo kontaminaciji zemalja i sustava koji su mimo svake svakog nadzora. ECB i dalje se zalaže za sve manje kontrole i sve manje e, E, nadzora i kao što je to rečeno napravljeno i na veliko zadvojstvo e, europskog bankovnog lobija i napravljeno s gospodinom Pajevom. Što vi dalje predlažete? Sve manje, sve više europskih integracija, sve pod e, krinkom borbe, nefunkcionalne borbe protiv pranja novca. Dakle, hoćete oduzeti pravo da se bori protiv svakoj zemlji da se bori individualno protiv pranja novca kako biste to dali u ruke jednoj zajedničkoj europskoj službi, e, žrtve su građani, a dobitnici shadow banking i europski bankari. Dakle, gospodine dragi, možete li nam reći što činite kako biste se borili protiv pranja novca e, u Europskoj uniji, a što namjeravate učiniti kako bi se došlo do moralne etike vaših kolega u upravnom izvršnom odboru središnje banke, a da se istovremeno ne oduzmu svi prerogativi nacionalnim država. na nacionalnoj razini. Hvala. Bojim se da je vaš stav malo proturječan, jer s jedne strane govorite postojeći sustav je jako nezadovoljavajući, to je katastrofa, ali znate, ovaj postojeći sustav e, je nacionalni sustav, dakle kako bismo ga promijenili i poboljšali, mi se zalažemo za veću koordinaciju kako bismo imali jednu zajedničko tijelo na europskoj razini. E sad ne možete imati jedno i drugo. I nacionalni sustav koji je nekoordiniran s ostalima, dakle. Tako da se bojim da ste donekle kontradiktorni u ovome što govorite, no dopustite da ponovim e, ovo što ste rekli, mi nismo zaduženi za provedbu zakonodavnih mjera e, i u borbi protiv e, pranja novca. No, imajući to sve na umu, učinit ćemo sve što možemo. Evo, na primjer, mi ćemo se zalagati maksimalno za e, europsko tijelo i kako bismo imali točku ulaska u, e, u Europskoj središnjoj banci, dakle federalno tijelo, a ne nacionalne, nisu, nacionalna tijela, jer je savršeno jasno da postojeći sustav ne funkcionira. Evo da se nadovežem. Hvala. Predsjedniče, ne odgovarate na moje pitanje koje se tiče gospodina Rimsevika, a kao drugo ne vidim nikakvu proturječnost ovome što sam rekao kada se govori o upravljanju i nadzoru nad pranju novca. Naime, Europska nacionalna banka se savršeno dobro nosila s tim prije pojave Europske središnje banke i postoji nadzori e, u koje je provodilo ministarstvo financija, dakle nije bilo nikakvih problema na toj razini. U svakom slučaju tada s time upravljamo na nacionalnoj razini. Stav gospodina Rincevića je stav koji se tiče nacionalnog pravosuđa njegove zemlje. Europska središnja banka ne može ništa poduzeti mimo onoga što je već napravljeno i iznošenju ovog predmeta pred sud pravde. A što se tiče dobro funkcioniranja upravnog e, odbora, e, Europski sud je iznio svoj stav, sada e, što se imali smo sastanak i neke stvari donekle poboljšane, ali stvar je, ova situacija nam se <laughs> ne sviđa, nego Evo, sada imamo dakle, situaciju tako kakva je zbog e, pravosudnog sustava u, u mačnoj zemlji, gospodina Rincevićevsa. I to što dvije, tri zemlje dobro e, imaju dobar sustav upravljanja, ne znači da nacionalni sustav dobro funkcionira, jer trebate se pitati kako e, funkcionira borba protiv pranja novca u najslabijim državama tog lanca i zato bi bilo dobro imati jako dobro koordiniran sustav u kojem ljudi razmjenjuju informacije, jer bez razmjene informacija nema nikakve nade u, učinkovitost u borbi protiv pranja novca. Hvala. Hvala, gospodin Predsel. Predsjedniče, dragi, deset nakon propasti banke Lehman Brothers za sa ovim povratkom na nultu kamatu. Sada vi kažete imate dva instrumenta, znači ovaj asset purchase program, a drugo forward guidance, to ste sami rekli. Zbog toga se i bilanca Europske središnje banke prilično napuhla. Bilanca je u lipnju 2018. bila preko 4,5 milijardi eura i odgovara otprilike 41% eh, BDP-a euro područja. Zato moje prvo područje. Ima li središnja banka resurse i instrumente da modelira i isproba rizike bilance koja se u tako kratkim kvartalima tako brzo napuhla? A drugo, Njemačka je banka već u nedavnoj prošlosti imala jednu zanimljivu priču, kao što ste i sami rekli. Naime, banke su se znatno poboljšale, odnosno situacija banaka se znatno poboljšala. E, Njemačka banka e, ima petogodišnju varijantu od 7,7%, e, najvišu varijantu E, ispada koja je veća od e, talijanskog unikredita i očigledno je da nekonvencionalna e, monetarna politika njemačkih banaka tome nije pripomogla. Središnja banka je relativno gledano kupila prilično broj talijanskih dugovanja znači kredita, odnosno znači ne vidite li tu zapravo E, jedan nesrazmjer između onoga što je činjeno za e, Italiju, a i onoga što je činjeno za Njemačku okviru tog instrumenta. Zatim e, Deutsche Bank i Commerzbank Postoji li tu mogućnost recimo fuzije dvaju vrlo oslabljenih dionika? Vidimo i snažni pad burzovnih vrijednosti, jedni i drugi su ispali iz akcijskih indeksa Deutsche Bank iz Eurostoka, a ova druga iz DAX-a. Iskoristili ste dvije minute, morate vršiti. Oprostite, hvala da. I posljednje kratko pitanje. Ranije ste rekli da E, svaka e, limitacija targeta 2 bi uništila Europsku uniju, implicite ili eksplicite. Znači li to da bilo koji pokušaj Njemačke da limitira barem na 1 milijardu eura, koji smo potpuno skoro sada dostigli, da je to branjivo morali, e, Njemačka prihvatiti dizanje targeta na iznad 1 milijardu. Hvala. Ja se tu da... Pa, odgovor na treće pitanje je da. To bilo fatalno. Ništa, nema nikakvog smisla imati monetarnu uniju e, u kojoj možete do određenog iznosa vršiti isplate, a onda iznad tog e, iznosa ne znam što, što mi je činiti, možda da pređemo neku drugu valutu, ne znam stvarno kako, kako otkud takva pitanja. to je bilo zadnje pitanje, a prije toga pitao sam me nešto i izgleda da niste dobro E, obavišteni. Rekli ste da je Središnja banka izglasala italijanski e, kupila italijanske dugove. Ne, ona je kupila državni dug, kooperativni dug, dugove u svakoj zemlji e, shodno kap, s kapitalnim, e, kapitalnom ključu, dakle nema nikakvih privilegija. Mi vodimo monetarnu politiku za cijelo europsku, europsko područje i e, nastojimo dobiti tržišnu stabilnost i stabilnost cijena u svim državama europodručja, a ne u određenim zemljama. E, prvo pitanje tiče se Deutsche Banka, ne mogu e, konkretne institucije komentirati. Dopustite da vam kažem da u europodručju imamo i nasljeđene probleme, a to su problemi koji su nasljeđeni iz velike financijske krize i u nekim dijelovima Unije ti naslijeđeni problemi imaju, e, dakle, poprimaju oblike nenaplativih dugova. U drugim dijelovima Unije oni su takozvani e, e, takozvana aktiva druge i treće razine, ali oba su jako značajna. Dakle, u oba slučaja Unija može napredovati ukoliko ti nasljeđeni problemi bivaju riješeni zajednički, ja neću komentirati pojedine institucije. Vaše prvo pitanje o opasnosti za našu bilancu, bilancu plaćanja, pa čujte, da, mi smo uveliko povećali bilancu, no istovremeno postoje neke stare odredbe gdje se govori o uvjetima izbora, određenih programa što ovisi o što, što čini da je ono što je prihvaćeno dosta, dosta visoke kvalitete, zatim imamo ograničenja izlaženosti, zatim e, razne još dodatne odredbe koje se tiču kamatne stope i tako dalje. Tako da po svemu sudeći jako smo dobro pripremljeni, ali postoje tu i neke druge stvari na koje moram, e, koje moramo imati na umu. Na primjer, SB kao sve ili barem većina srećnih banaka odgovorna je svoju aktivu, a ne po tržišnoj vrijednosti, već po amortiziranoj vrijednosti. Dakle, to dakle nema izravnog utjecaja na bilans plaćanja. Krojko, hvala. Hvala Fulvio Markušajlo. Hvala Presidente. <clears throat> Ma un cittadino italiano... Hvala predsjedniče. Italijanski ili Euro, Italijani ili Europljani kada slušaju zamjenika predsjednika vlade Italije koji kaže da ćemo u sljedećem proračunu imati neke deficite koje ćemo pokušati riješiti narednih godina pretpostavljam da se računa sa europskom maćehom koja spriječava sa e, svojim i rigidnim pravilima da e, troši novce. Dakle, gornji prag je 1,6%. Da li se taj prag može preći i ima li smisla da Italija prekorači taj Pragi, jer imamo 130 bodova spreda od 4. ožujka i poput drugih zemalja u Europi Italija se preprama na kraj uh, tog kvantitativizinga dakle vidimo da se ovdje namjerava akumulirati dug i povećati deficit, dakle da li će to dovesti u pitanje u opasnost eh, talijanske račune? Predsjedniče, E, na talijanskom ako mogu ću odgovoriti. Pa kao što sam rekao na preskonferenciji prošlog tjedna, treba poštivati činjenicu Dakle, prezentacija nacrta proračuna, prvi je korak i parlamentarna rasprava i to su e, važni i vrlo delikatni trenuci. U ovom trenutku ja ne želim ulaziti u raspravu koja se vodi u vladama i parlamentima pojedinih zemalja Europske unije. No, te reči su ipak imale učinka, naime, tvrtke e, i kućanstva pa plaćaju više stope sada zbog te izjave. Znači, posljedice postoje i dokazi koji su pred nama su da od travnja nadalje obzirom na pada vrijednosti e, vrijednosnica su banke povezale kamatne stupe e, za otprilike 20% za male i srednje stope. A velike tvrtke koje izdaju obveznice su vidjele pad troškova za 60 e, baznih bodova za veće tvrtke. I ono još jedna stvar koju je važno spomenuti je da se ne radi samo o rastu bankovnih kamatnih stopa, nego i e, jamstva i zahtjevi za jamstva su postali zahtjevni i, i ugovorne odredbe također. To je situacija. Ako pogledate pak druge zemlje, tvrtke i dalje plaćaju iste kamate ili čak niže kamate nego ranije. Što se kućanstava tiče, gdje smo vidjeli povećanje kamatnih stopa za kućanstva, to je obično u potrošačkim kreditima, u području potrošačkih kredita. To su kućanstva koja su uzimala manje zajmove, tu je otprilike prosječno povećanje 20 baznih bodova, a za e, e, Da, e, htio sam reći, dakle, ova situacija e, u potpunosti ovisi o riječi koje su izrečene u određenom trenutku bez previše razmišljena, oportunistički, ali to je ispravno tumačenje. Pa, ne mislim da bih trebao ići dalje u ovim svojim napomenama. Naime, to se dogodilo u Italiji, drugdje u europodručju se nije dogodilo. Ja toliko ću reći samo. Hvala. Hvala, ovo su bile zanimljive brojke. Luigi Morgano, izvolite. Hvala predsjedniče na e, tome što ste došli pred parlament. Mislim da, je da su ovakve sastišalja odličan način na koji E, Središnja banka može nam pokazati svoj program i javnosti, ovisno obo o tome. E, mislim, to pokazuje koliko su povezane i ove naše institucije. A Uzimajući u obzir e, vaše uvodne riječi i napomene koje ste iznijeli sa prethodnim kolegama, imamo nekoliko pitanja, možda koja su malo neobična, ali dakle u ovim saslušanjima i našim raspravama E, e, razgovaraju stručnjaci u monetarnoj politici, ali možda nije dovoljno jasno rečeno. Međutim, Središnja banka, posebice u vremenima najgore krize, je uspjela sačuvati euro i euro područje. A naprotiv znamo da neki nacionalni vođe koji su vrlo nacionalni, a nedovoljno europski nastrojeni, ne raspravljaju EDIS niti protocikličke mjere i ekonomske instrumente. Dakle, kada pogledamo proteklih nekoliko godina, kako biste možda saželi ono što je učinila Središnja banka i kako je uspjela doći do građana koji nisu članovi upravljačkog vijeća, ali e, osjećaju na vlastitoj koži rezultate ovoga o čemu vi govorite svaki dan. Dakle, svaki dan kada razgovarate s njima, što biste mogli reći o sadašnjem e, stanju europskog gospodarstva Iako je moguće, e, koje rizike predviđate, ne zato što ih niste spomenuli, nego kakve bi to učinke moglo imati na monetarnu politiku. Mislim, kažem to jer kako se približavamo izborima, dakle europskim izborima, mnogi naši građani bi željeli doista znati hoće li biti moguće postići veći rast gospodarstva obzirom na međunarodni kontekst, na ove carine i tako dalje. Može li Europa imati dakle bolju budućnost? Hvala. pa e, govoriti ću onda italijanski i engleski. Ha avuto un impatto sostanziale sulla, sull'economia dell'area dell'euro. Da, ove mjere su imale znatnog učinka na gospodarstvo europodručja. E, e Središnja banka zapravo smatra da za četiri godine od 2016. do 2020 uspjeli smo doprinijeti većem rastu 1,9% i također inflaciji na istoj razini. No, načelno govoreći, monetarna politika središnje banke bila je ključna u godinama kada nije bilo drugih politika, recimo e, ključna je i za izlazak iz krize euro 2012 do kvantitativnog popuštanja i njegovog uvođenja. I također e, ste, e, obećano je da će se ponovno e, investirati vrijednosnice. Dakle, uloga Središnje banke ja sam ovdje zapravo dobro pristrano očigledno, pa bi možda bilo bolje da to potvrdi neko drugi, ali možda bi bilo bolje zatražiti nekoga drugoga da kaže mišljenje o tome. Brian Hayes. Hvala. I dobrošli još jednom. Znam da ste već ranije odgovorili Markasu Ferberu na pitanje hard Brexita, ali mogu li samo evo još malo se nastaviti na to? Christine Lagarde je nedavno rekla da bi no deal Brexit imao znatne posljedice, ne samo za Ujedinjenu kraljevinu, nego i za cijelo europodručje. Slažete li se s tom procenom? Ja u potpunosti razumijem činjenicu da vi ne sudjelujete u pregovorima. Naime, ponavljam, evo niste čuli, Christine Lagarde je rekla da bi no, deal Brexit imao znatne posljedice za e, eurozonu i Ujedinjenu kraljevinu. Biste li mogli čuti vašu procjenu o tome? A, osim toga, iako ja znam da niste uključeni u pregovore i da radite sa Bank of Englandu u radnoj skupini, e, Znadete li da neke zemlje članice, posebice moja Irska, bi mogle im biti pod neproporcionalnim utjecajem hard Brexita? To je nešto što ste jasno ukazali ranije, naime zbog visoke razne javnog duga u našoj zemlji članici i u cijelom e, sustavu europodručja. Pa moja dva pitanja koja su s tim povezana su prvo. Ako e, jedna zemlja bude pod velikim utjecajem e, kao moja ili neka druga, što mislite da bi e, se moglo učiniti da bi se popustili pritisci koji bi nakon toga mogli uslijediti? I drugo, kakav biste savjet dali nacionalnim nadležnim tijelima i javnim tijelima u onim zemljama članicama koje su E, izložene potencijalno e, hard Brexitu e, što se tiče stvaranja buffera ili na bilo koji drugi način. Znači što bi predsjednik Središnje banke, znači netko ko vodi monetarnu politiku u eurozoni mogao tu savjetovati. Naime, euro je naša valuta i ona pripada članicama europodručja i moja i naša je valuta, isto kao što je Njemačka i Francuska i Irska. Ali postoje okolnosti gdje su neke zemlje pod neproporcionalnim utjecajem e, opasnosti od e, hard Brexita i mislim da bi bilo važno da građani moje zemlje čuju e, koji je vaš odgovor i koji bi bio pravi odgovor na to ako dođe do hard Brexita. Hvala vam. Hvala. Na neki način to je pitanje koje je ispravno postaviti, ali je malo prerano za dati puni zadovoljavajući odgovor na to. Prvo što se učinka tiče. Kada sam ranije rekao da učinak putem trgovine i isto tako i putem financijskih kanala neće biti ili bar se ne čini da će biti značajan osim one jedne iznimke koje sam spomenuo, govorim za cijelu eurozonu. A to ne znači da pojedine zemlje možda neće imati veću izloženost, recimo hard Brexitu. Irska jest jedan od takvih slučajeva, možda glavni takav slučaj. I teško je vidjeti kako bi se to dogodilo, jer ne znamo što će točno biti konačni ishod pregovora, no mislim e, ne vjerujem da bi ostatak e, Europske unije pustio zemlju da se sam bori s time. Ne, ne vjerujem. Naše vrijednosti uključuju i solidarnost. E, sad ja izražavam ovdje doduše puno samo svoje osobno mišljenje, naravno ništa to nije predmet službe rasprave, ali mi mislimo da se to neće dogoditi. No ako već spekuliramo o nečemu što će se možda dogoditi ili nekoliko god nevjerojatno, to mislim da bi mogao biti jedan od zaključaka. Hvala. Mislim, Brian, e, znam, znate bolje od bilo kojeg drugoga da bi bez backstopa Irska bila doista jako izložena bez odgovarajućeg zaštitnog mehanizma u hard e, Brexitu. Znači, Europska unija će poduprijeti Irsku kao, kao e, upravo u ovom pitanju backstopa zaštitnog mehanizma za, e, za Irsku i za postizanje sporazume. Paul Hvala. mislim, Središnja banka naravno jest u toku sa stvarima i možda predvodi, ali ja želim evo reći nešto o održivom financiranju. Europski parlament usvojio je izvješće na inicijativu u kojemu kaže da želimo obvezani okvir due diligence gdje će se tražiti da se prevenira, mitigiraju i svi drugi faktori e, nakon tranzicionalnog razdoblja, praznog razdoblja. Znači i pritom mislim i na osiguravačka društva, upravljate mirovinskim fondovima i tako dalje, ali to mogu uključivati i središnju banku. Možete li još jednom e, ponoviti e, tako da vas razumijem svoje pitanje? Znači, održivo financiranje. Vodi li Središnja banka tu kontrolu? vi ste uključeni u globalnu politiku. Europski parlament e, bi htio da ako investitori e, uzmu u obzir e, obvezujući okvir due diligence znači gdje će oni uzeti u obzir, kalkulirati sve faktore rizika u svoje odluke i tako dalje. Zapravo ima jedan zanimljivi radni dokument koji govori o jednom od tih faktora e-okoliš, znači e, greening i monetarne politike, gdje se kaže da e, bi e, ozelenjivanje monetarnih operacija moglo biti dobro i pokazuje upravo da bi se to moglo napraviti bez utjecanja na dobar razvoj monetarne politike i znači bez sukoba sa ciljem cjenovne stabilnosti. Znači stvarno pitanje je je li e, Središnja banka spremna preći ovaj Rubikon? Čuli ste mišljenje parlamenta, mi smo za e, obvezni due diligence okvir gdje će investitori morati uzeti u obzir e SG faktore i je li Središnja banka spremna toga se također primiti? Well, let me say that, uh, I mean, everything I'm going to say is without prejudice to our primary da, e, naš e, primarni cilj je stabilnost cijena, naravno, dakle, Središnja banka podopira opće ekonomske politike i ciljeve Unije, a među njima članak treći ugovora govori o održivom razvoju Europe s ciljem visoke razvide zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša. Dakle, Središnja banka prepoznaje ovaj izazov koji predstavlja klimatske promjene i važnost politika koje se time bave. Dakle, Središnja banka podupire rad na raznim međunarodnim forumima koji su se pridružili forumu za ozelenjavanje monetarnog sustava u koji su uključene središnje banke i supervizore kako bi se za razvile zajedničke supervizorne i makroprudencijalne eh, eh, mjere za upravljanje financijskim sustavima. što se tiče dopustivosti u eh, korporativnim dionicama i kupovinom korporativnih aktive, tu su kriteriji definirani, a ne e, temelje se na ekonomskoj aktivnosti izdavatelja. Nema zaboraviti njih e, vodi e, primarni cilj monetarne politike, a koji uzima u obzir financijske rizike i i u upravljačkim odlukama. No kada dođemo do konkretnih aktivnosti koje je Središnja banka poduzela svojim programom kupovina korporativnih obveznica. To je nešto što nisam možda nikada prije uspio ovako iskomunicirati. Središnja banka zapravo je kupila znatan broj zelenih obveznica i zapravo postotak zelenih obveznica u okviru cijelog portfelja zapravo je isti kao i postotak zelenih e, obveznica u e, okviru dopustivih e, obveznica u programu. No, evo, pronaći ću, ne mogu sada reći gospodine Hejsko točno koliko, ali pronaći ću za trenutak. No, također Središnja banka ima i obveznice EIB-a, investicijske banke koje sama velike kupo, kupac zelenih obveznica. Dakle, u okviru e, granica našeg mandata mi to svakako uzimamo vrlo ozbiljno. Hvala, Ludvig Nidermer. Hvala, lijepo je što ste ovdje. Još jednom zahvaljujem. Evo, spomenut ću temu koju ste spomenuli na početku, to je pitanje komunikacije i forward guidance smjernice. Dakle, dvije, dva pitanja na koje želim čuti vaše mišljenje. Prvo, e, forward guidance e, smjernice, posebice što se tiče kamatnih stopa, pomažu prenošenju poruke monetarne politike E, i održavanju e, krivulje prinosa. No forward guidance što se tiče kamata može pomoći i dakle prenijeti poruku monetarne politike i utjecati na krivulju prihoda. Uh, uh, no ako je forward guidance tako široka, dođe do promjena okolnosti, može se dogoditi situacija kada je reakcija monetarne politike prestane biti optimalna i ako Središnja banka prekasno reagira, trošak prilagodbe je previsok. Dakle, to je prvo pitanje. Kako vidite e, ravnotežu ova dva cilja? A drugo je kako vi zapravo vidite ove smjernice forward guidance e, u budućnosti? Dakle, E, s jedne strane možete reći da je to jedna obveza. If it's commitment, then the issue of ako je to dakle obveza, onda pitanje optimalnosti monetarne politike je pitanje koje treba postaviti. Ako se radi o uvjetnom e, obvezi, onda to isto, iako to visi djelomično o budućem razvoju gospodarstva, onda se može reći da više e, transparentnosti u ekonomskom predviđanju može dati isti rezultat. Kako vi to vidite? Our forward guidance has uh, uh, served us quite well. Forward guidance je smjernica koja nas uh, je dobro poslužila. Svaki puta uh, kada stvaramo novu, uh, čini se da preuzimamo dodatne obveze. Što se tiče kamatnih stopa, očekuje se da će ostati na istoj razini i to se temelji na trenutno dostupnim informacijama. I imamo dosta široku marginu opcionalnosti, što znači da su pokrivene i neke druge mogućnosti do kojih bi moglo naknadno doći. u lipnju 2018. rekli smo da očekujemo da kamatne stope ostanu iste barem tijekom ljeta 2018. i u svakom slučaju koliko god je potrebno, a da se osigura da razvoj inflacije bude u skladu sa očekivanjima. Dakle, na taj način se utječe na očekivanja glede kamatnih stopa a onda o tome ovisi projicirani e, put inflacije. U srpnju smo objavili dvije smjernice. Prvo kalendar vezan za prvu polovicu godine. Tu stoji da očekujemo uvjete zbog kojih ćemo morati učiniti povećanja a u drugom dijelu stoji da će stope ostati neizmijenjene u svakom slučaju koliko god je potrebno da bismo omogućili održivu stopu inflacije ispod 2%. Dakle, postoje različiti dijelovi putem kojih želimo pokriti različite scenarije i različite mogućnosti u budućnosti. Ali to znači da bismo mogli rekli da veća transparentnost u predviđanjima može dovesti do istih rezultata. U svakom slučaju ja se u potpunosti slažem s ovim pristupom i mislim da što se tiče budućnosti monetarne politike ne moramo i ne smijemo preuzimati previše obveza. To se može u nekoliko godina, ali ne na duže. Ja se zato zalažem za više transparentnosti u predviđanjima. Time ćemo postići istu svrhu. Pa ja nisam baš u potpunosti siguran u to. Kada se osvrnemo u prošlost, možemo vidjeti da dosta ovisi o vjerodostojnosti središnje banke. Ako se nju percipira 100% vjerodostojnom, u smislu da će ona samo objaviti cilj i da će na temelju toga ljudi shvatiti da će to biti 100% postignuto, onda se radi o istome. Dakle, postoje određena ostupanja, ali to bi bilo tako. Hvala. Jakob von Weisseker. Dobar dan predsjedniče, ja bih želio nešto reći o tome koje pouke možemo izvući u proteklih deset godina ECB sustava. Jesmo li do sada već postigli optimalnu razinu decentralizacije kada je riječ o nacionalnim središnjim bankama u sustavu ECB-a? Osvrnemo li se na prošlost, čini se da ELA, ANFA i PSPP trebaju biti podvrgnute reviziji. Jednako tako kada je riječ o cilju 2 morali bismo e, se odlučiti za centralizirani sustav. Što činite u tom smislu? I e, pritom želim reći da sam svjestan nužnih pravnih e, promjena. A sada nešto o ESBRD-u ja se ispričavam što sada govorim o temama koje su već pokrivene, ali sada sam se javio za riječ. Dakle, komisija je predložila akt vezan uz to. No postoji jedna velika razlika između RSB-ovog prijedloga i komisijinog. Radi se o tretmanu bilance i hoće li se junior tranche smatrati nerizičnom. Ako bi se smatrala nerizičnom, onda će se u stvari podrivati e, sama e, svrha toga. Dakle, što je vaše mišljenje vezano uz ovu temu o kojoj sada razgovaramo u parlamentu? Hvala. Što se tiče vašeg prvog pitanja, da, ja sam u prošlosti govorio o centralizaciji vela, ali draža mi je drugačija terminologija, a to je pružanje vela u eurozadacima. Važno je to da odluke budu odnesene na razini europrostora, a ne na nacionalnim razinama. Kroz tu drugačiju terminologiju mogli bismo naći određene analogije. Kada je riječ o politikama i monetarnim odlukama, te se odluke donose na središnjoj razini, no sve provode nacionalne središnje banke. Ja priznajem da je koncept još uvijek e, temeljem rasprave. Ja u ovom trenutku ne bih e, govorio na temu dijeljenja rizika. Što se tiče VLA i što se tiče svih povezanih troškova i rizika vezanih uz njihovo pružanje, to je sve na nacionalnoj razini. Nacionalne banke trebaju poštivati i nacionalne propise. ECB ima ograničenu ulogu i treba samo nadzirati to da Vela ne narušava zajedničke političke ciljeve. Prema tome, u prošlosti smo vidjeli jedan pomak u odgovornosti vezan uz pružanje Vela. Dakle, sa nacionalne razine na europsku, ali znamo da postoje pravna pitanja kao i institucijske i političke prepreke koje treba nadići. Što se tiče vašeg drugog pitanja. Najprije jedna općenita opaska. Što je to sigurna imovina? To je nešto što je apsolutno ključno. To je ključno za financiranje, za funkcioniranje financijskih sustava. To može postojati u različitim oblicima. Prvi je u sp Dakle, to su različite obveznice i sigurnosni papiri koji su imovina koja nudi sigurnost u prostoru i imamo pooling i komisija kao što ste rekli predlaže nešto drugo. U izvješću možemo vidjeti da će se sve tranše e SBA jednako tretirati kada je riječ o izloženosti kapitalnim rizicima. To je nešto što će poticati ulaganja, ali isto tako stvarati rizike vezane uz bonitetni nadzor. Komisija se zato zalaže za privatno izdavanje e SBO-va. Znamo da bismo mogli uzeti u obzir i različite prijedloge. Za sada imamo dva, ali prije ovih prijedloga imali smo neke druge vezane uz ESB. Mi sada činimo vrlo rane eksperimentalne korake kojima se bavimo ključnim problemom Unije. Mi smo ranije imali državne obveznice i smatrali ih sigurnim imovinama. Međutim, sada se državne obveznice ne smatra sigurnima i moramo naći drugu vrstu sigurne imovine koja zauzima isti prostor i ima isti opseg. Međutim, još uvijek to nismo postigli. Hvala. Fernandez Alvarez. Dobar dan i dobrodošli. U svojim uvodnim napomenama govorili ste o europskom gospodarstvu i znatnom rastu te o budućim izgledima a najistinitiji je bio dio o geopolitičkim rizicima. Oni se tiču protekcionističkih tendencija, a posebno onih koje postoje u SAD-u. Tiču se i utjecaja obvezujućih politika e, saveznih rezervi, a to je rezultat velikih fiskalnih deficita koji se ostvaruju u SAD-u. A to je nešto što je dovelo do krize u rastućim gospodarstvima poput Argentine i Turske. Ja sam jedan od posljednjih koji vam postavlja pitanje. I zato ću se nadovezati na ono što je ranije rečeno. Želio bih postaviti pitanje o geopolitičkim rizicima po Argentinu, Tursku i Brazil ti rizici možda će utjecati i na europrostor, a i e, predstavljati rizike od protekcionizma. Zanima me i što mislite o e, mijenjanju ekspanzivne politike u SAD-u zbog fiskalnih deficita koje SAD ostvaruje. Što o tome mislite? Hvala. Hvala vama. da najprije prođemo kroz popis potencijalnih rizika. Najprije su tu rastuća tržišta i rizici koji proizlaze iz nekih od tih tržišta. Vi ste spomenuli Tursku i Argentinu. Da, sve ukupno gledano, ti se rizici ne smataju značajnima za buduće izglede rasta eurozone. No postoje pojedinačne institucije koje su vrlo izložene kreditnim rizicima, a nalaze se u tim zemljama. Međutim, općenito gledano možemo reći da iz tih dviju ili triju zemalja kreće jedna zaraza ili širenje problema. No, to je nešto što utječe samo na zemlje sa vrlo teškim i lošim osnovama. Imaju visok proračunski deficit, neke od njih visoku inflikaciju i velik broj e, dugova. A što se tiče drugih rastućih gospodarstava, ti se rizici na njih šire manje. Prema tome, taj rizik ne smatramo značajnim za eurozonu u cijelosti postoji drugi zaključak do kojeg trebamo doći kada je riječ o protekcionizmu ili sve većoj prijetnji istog. Moramo uzeti u obzir sljedeće. Konačno stajalište o tome moći ćemo zauzeti tek kada nam bude poznat opseg širenja protekcionizma i mjera politika u nadolazećim mjesecima. Tu postoje dvije dimenzije. Prva je vezana uz povjerenje. Mjere protekcionističke prirode su složene i zaista je teško shvatiti na koji način to utječe na BDP u različitim dijelovima svijeta. Obično je utjecaj negativan kada ga se procjenjuje. U ovom trenutku samo znamo protekcionističke mjere koje već jesu najavljene i provedene, a njihov utjecaj barem za sada nije bio velik. No postoje najavljene druge mjere koje još nisu provedene. Morat ćemo vidjeti kako će reagirati druge zemlje. Sve to zajedno imat će, a možda već i jest imalo negativan utjecaj na povjerenje u rast. Sljedeća dimenzija koju treba imati u vidu, je vrijednostni lanac koji je danas mnogo složeniji nego prije nekoliko godina. Zbog toga protekcionističke mjere imaju različit utjecaj, a ovise o vrijednostnom lancu na međunarodnoj razini i proizvodnom lancu. Posljedice mogle biti potencijalno vrlo teške. U ovom trenutku još uvijek nam nije poznato kakav će utjecaj sve ovo imati. No znamo da bi utjecaj mogao biti velik i zato bismo trebali od sebe dati sve kako bismo se za to pripremili. Utjecaj će biti velik ako će sve najavljeno biti i provedeno i ako za tim budu uslijedile druge reakcije. Vi ste govorili i o oštrom mijenjanju cijena u financijskoj imovini i u mijenjanju politika u različitim jurisdikcijama. Da, to jest nešto što vrlo pozorno pratimo. Banke u današnje vrijeme općenito govoreći jesu pripravne na brz rast kamatnih stopa. I to na sljedeći način. Mi imamo modele i simulacije, druge banke imaju svoje modele i simulacije i svi oni ukazuju na to da kada skoče kamatne stope, onda i marža ili razlika također raste. I treba vidjeti na koji način sve to utječe na cijeli portfelj različitih e, instrumenata. Ja ne bih, e, međutim, bio previše samo zadovoljan. Modeli koje koristimo i na temelju kojih izlačimo zaključke su u stvari modeli koji su izrađeni nakon razdoblja u kojemu su vladale niske kamate i to vrlo dugo razdoblje pretpostavka je da će prilagodba e, tih kamata biti sporija od drugih. No to ne mora uopće biti tako ako je prije toga bio e, period u kojem su kamate bile vrlo niske. Gospodin Marijas. Gospodine dragi, ja ću govoriti na grčkom. Mi smo prije nekoliko dana u novinama pročitali istraživanje ekonomista ECB-a na temu fiskalnih multiplikatora i toga što na temelju njih možemo učiniti vezano uz eurodužničku krizu. Odluka trojke i euroskupine je bila odlučiti se za vrlo strogu fiskalnu politiku. Donesena je odluka E, e, da se smanje javna, da se smanji javna potrošnja zbog bailouta. To je imalo loš e, učinak zbog toga što su pogrešno izračunati multiplikatori. Zbog toga je došlo do financijske depresije i u Grčkoj recimo smo imali tisuće i tisuće ljudi koji su izgubili svoje radna mjesta, svoje mirovine i svoje E, svoju financijsku sigurnost. Hoće li ECB prihvatiti e, pogrešku? Pogrešku vezanu uz izračun multiplikatora. To je i MMF priznao još 2016. godine. ECB je vrlo aktivno sudjelovao u programima bailouta i u praćenju njihove provedbe. Ja sam eh, vas u ovom okviru već više puta pitao jeste li na pravilan način ponudili pomoć? Je li u redu tražiti od nas da smanjujemo potrošnju? Na taj način činimo još veći pritisak na svoje zemlje Vidjeli smo što misli javnost i negativan utjecaj svega ovoga na gospodarstvo. Je li ECB sada spreman kompenzirati Grčkoj tako nagao pad u gospodarstvu? Kao što znate, naši su građani mnogo siromašniji i e, gospodarstvo nam se manje više raspalo. Just one... Uh, Hvala. Evo sam jednu stvar treba reći. Dakle, ljudi na koje se pozivate, e, to nije stav, službeni stav ECB-a, to je istraživački dokument ECB-a koji je objavljen u, i uz odgovornost, e, dakle, isključivo njegovih autora tu. No, imajući to sve na umu, Europska središnja banka izlači pouke iz eh, svog iskustva u Grčkoj, eh, iz iskustva Grčke i tako dalje. Ali najvažnija stvar koja je ostvarena jeste stabilnost, eh, tržna stabilnost, stabilnost cijena, no toliko za sad do tome. Ja, ja neću temeljiti svoje zaključke na istraživačkom dokumentu, no ipak treba neki zaključci o multiplikatorima Znači, postojali su različiti multiplikatori, dakle to i ti zaključci ne tiču se samo tog dokumenta. Znači. Dobro, dakle, posljedično tome, predsjedniče, kada vi kao Europska središnja banka budete uzeli u razmatranje sve te studije, različite podatke i uzmete u E, i vi uvidjet ćete da li je došlo do grešaka, da li je trojka napravila određene greške, tako da ako sam dobro shvatio, vi ćete kao predsjednik Europske banke uzeti u razmatranje plaćanje kompenzacije Grčkoj za štetu koju je pretrpjela Grčka. ostalo mi još par trenutaka. Dakle, jasno mi je da ste u teškom položaju. Jasno mi da je u središnjoj banci teško odgovoriti, no evo, moje pitanje tiče se mirovina u Grčkoj. Vi ste sudjeli u radu trojke, bili ste u Grčkoj u rujnu, rujnu i potvrđeno je da ne treba smanjivati mirovine. Evo, da se smo šest minuta, dakle, želim postaviti pitanje do kraja. Predsjedniče, moje pitanje je sljedeće. Da li inzistirate i dalje na tome da se smanje mirovine usprkos tome što je pokazano da i dokazano da to nije potrebno, dokazano da nije potrebno smanjivati mirovine. Europska središnja banka u reviziji svog sudjelovanja u programima koji su recentno primijenjeni, ECB je za sebe tražila različiti politički ritam, dakle za makrofinancijske e, učinke. Dakle, Europska središnja banka neće više ništa govoriti o mirovinama, o strukturnim reformama, privatizacijama, o brojnim stvarima glede kojih je zadnjih nekoliko godina Europska banka kao mlađi partner još što govorila. Hvala. let e, Dopusti da, da vam ja nešto odgovorim kao predsjednik e, radne skupine o financijskom sustavu. Da, kao što znate, 1% e, poveć, traženo je Međunarodni monetarni fond je tražio te mjere smanjenja mirovina, a ne europska tijela. Kao što znate, Europska unija sudjeluje u tome, no nismo jako zadovoljni tim mjerama. No ovo pitanje koje ste postavili trebate postaviti drugim sugovornicima. Prevotelj ne mogu prevoditi dva glasa vremena. Grčki zastupnik tvrdi da je na euroskupini da odbije rezove. Predsjedavajući, nemojte govoriti kad nemate riječ. Gospodin Wolf, imamo slobodno javljanje za riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala gospodin Dragi, hvala vam što ste došli na ovaj odbor. Imate jedan minut na raspolaganje. Dobro. Globalni financijski sustav od eh, nakon Bretton Woodsa teško se nosi sa trenutnom eh, financijskom krizom odnosno 1975. zatim naftni šok e, i tako dalje. Kriza s, krize s kojima smo suočeni sve su kraće u vremenu, naravno. Euro je stvorevina post-Bretton Woods scenarija gdje se htjelo zaštiti od dolara i američkih mjera. No, četiri važne brojke bilanca plaćanja, inflacija aktive koja je do sada nikad niža, zatim e, globalnu ravnotežu koji svi utječu na slab gospodarski razlog dakle, imam dva pitanja. Da li je ECB napravila izračun e, kako e, se može do aktiva izgubiti na vrijednosti u slučaju kraha, a drugo koja ćemo imati oružje na raspolaganju u Eurosredišnjoj banci s obzirom da je većina arsenala kojim raspolažemo već e, iskorišten u prethodnom desetljeću. Hvala. Hvala. Mi smo radili simulacije o mogućim učincima E, promjene vrijednosti aktive i to sam već rekao ranije banke se dan smatra znatno jačima dakle one mogu se oduprijeti nekim od pokućih problema ali naravno ja se ja sam uvijek oprezan glede nekih preoptimističkih modela koji se temelje na dugim razdobljima niskih kamatnih stopa jer imamo situaciju koja je bez presedana zadnjih 10 godina. No, ta ograničeno, to ograničeno povrenje sam povrenje. uzdanje ne uzme u obzir širenje bankarstva u sjeni, gdje, nad kojim imamo manji uvid i unutar kojeg institucije koje su velike, kompleksne i povezane su postale veoma važne i provode aktivnosti koje su srodne klasičnom bankarstvu. To puno više danas rade nego rani Europska središnja banka će dakle, nastaviti. Mislim, sve u mi Promatram što se događa i nastojimo nadzirati to. Ispričavam se na trenutak. Dakle, sama Eurosređena banka ima instrumente koji će raditi na očuvanju tržišnih cijena i raspolažemo s nožnim instrumentima. Nedostaju nam instrumenti u biti danas. E, toliko. Hvala najpše, hvala vama. Želim se zahvaliti svim kolegama i predsjedniku Dragiju na ovoj živoj i bogatoj e, zanimljivoj razmjeni mišljenja i mentalnom dijalogu. Sada možemo preći na sljedeću temu i predajem predsjedanje Brianu Hejsu. Colleagues, so colleagues, thank you very much indeed. We now move to the next item on... Dragi kolege, najpše hvala pozornost. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda, dakle, promicanje korištenja e, tržišta rasta za malo srednje poduzeća. Izvjestelj je kolegica Sander, izvolite imate riječ. Najpše hvala predsjedniče, dragi kolege. Male srednje poduzeća su na našeg gospodarstva predstavlja više od 99% poduzeća u Europi. One su od ključnog značaja za razvoj naših područja jer stvaraju brojna radna mjesta i prvenstveno održiva i kvalitetna radna mjesta zastupljena su svim sektorima, kao i u sektorima budućnosti, poput e, biotehnologije, e, digitalnog e, zdravstva, vrhunsko inženjerstvo i komunikacije. I ta mala poduzeća koja su danas, evo, mala i srednja poduzeća, ona su budući potencijalni giganti. Dakle, u svojstvu su zakonodavaca trebamo bolje uzeti i imati na umu njihove specifičnosti i primijeniti načelo proporcionalnosti što je češće to moguće. Od financijske krize 2008. imali smo ogroman broj tekstova koji su uređivali financijski sektor i koji su dubinski unaprijedili njegovo funkcioniranje i otpornost. Dakle, imamo sada sigurniji financijski sektor, ali koji zbog jako strogih pravila ponekad namogućuje financiranje gospodarstva onako kako bi to trebalo biti. Danas mala i srednja poduzeća i start-up poduzeća i isto tako poduzeća srednjeg srednje veličine imaju problema kada se radi o iznalaženju financijskih sredstava. Dakle, njihove potrebe su jako i profili su jako različiti i u okviru Unije tržišta kapitala komisija je predložila određeni broj inicijativa koje za cilj imaju diversifikaciju izvora financiranja poduzeća te da se predloži prilagođenja financiranja. Ovaj zakonodavni prijedlog koji se tiče tržištu rasta malih i srednjih poduzeća na kojem ćemo raditi predstavlja dobru priliku da se prilagodi financijska pravila pravilima koja smo usvojili tijekom zadnjih godina. Kada Paket e, MIFID 2 MIFIR je usvojen 2014. godine. Određene odredbe omogućavale su uspostavu platformi za mala srednja poduzeća koje smo nazvali dakle, tržišta rasta malih srednje poduzeća. Tekst komisije ima za cilj smanjiti administrativne i regulatorne obveze za poduzeća koja su kotirana na tim e, tržištima kapitala. E, promjene se tiču uredbe Prospektus koja je revidirana nedavno i e, uredbu koja se tiče zloporabe tržišta. Dakle, ova, ova inicijativa komisije po mom mišljenju predstavlja dobru prigodu koju ne bismo trebali propustiti i e, olakšice koje se predlažu idu u pravom smjeru, no također mislim da bismo mogli ići i dalje i u tom smislu sam predložila određeni broj amandmana. Sad u nacrtu izvješća o kojem ćemo danas raspravljati želio sam predložiti određena poboljšanja koja za cilj imaju to da se što većem broju poduzeća omogući da budu kotirana na tržištu rasta, tako što će se izmijeniti pragovi koji definiraju mala srednja poduzeća. Ta izmjena odnosi se na mala srednja poduzeća koja se, su, kotirana. Isto tako želim što se tiče odredbe o zloporabi tržišta, trebamo napraviti određene izmjene glede osoba čija se imena objavljuju, koja su menadžeri i e, o privilegiranim informacijama. Nacrt izvješća također ima, e, odnosi se i na investitore, dakle, na tržištima rasta i e, uređenim tržištima treba promijeniti pristup e, privatnim ulaganjima jer privatni, privatna tržišta nemaju potrebe za tom kontrolom. Zatim, kako bismo imali globalni pristup tome svemu, treba omogućiti komisiji da ima mandat da provjerava da li izmjene ili e, olakšice mogu biti napravljene u okviru prudencijalnog okvira, u prudencijalnom okviru i u MIFI 2 i kako bi se e, predvidjelo određene prilagodbe za male srednje poduzeća. Dakle, cilj ovoga svega jeste otvoriti i stvoriti nove mogućnosti financiranja malih srednjih poduzeća i pojednostaviti postojeća pravila. Evo, to je ono što se e, u mom nacrtu izvješća predlaže i sada vam doista želim reći da se jako veselim svim e, prijedlozima i sugestijama kolega. Hvala hvala Vama, N. A sada prelazimo na S i T. Imamo predstavnika socijaldemokrata? Gospodin Pres, izvolite. Hvala Nina Geo i izvjestiteljica u Sjeni. Nažalost, e, ne može danas nas doći, tako da me zamolila da vam se obratim njeno ime i s obzirom dolazi iz West Midlanda gdje su mala srednja poduzeća ključnog značaja za lokalno gospodarstvo. Ona eh, je jako svjesna eh, značaja ovog dosijeja i načina na koji se može financirati mala srednja poduzeća. To je dakle dosije od ključnog značaja za tu regiju. No, ipak, gospođa Gil vjeruje da ova inicijativa ima za cilj da se proširi eh, prošire mogućnosti pristupa tržištima za malo srednja poduzeća, da je to dobro došlo neke naravno zašto mjere treba e, uspostaviti, a što znači da se treba uspostaviti ravnoteže između s jedne strane e, smanjenja administracije i e, poticanja gospodarskog rasta, a s druge strane jamčenja dovoljne dovoljne zaštite u vidu financiranja. Dakle, s tim na umu kada se govori o bilanci pragu, praku kapitalizacije u malim srednjim poduzećima, što predlaže izvjestiteljica. Gospođa Gil će još malo razmisliti i pomnije analizirati stvari. Bilo bi također dobro imati ocjenu komisije o potencijalnom učinku prijedloga izvjestiteljice. Konkretno se ovdje misli pragove za određivanje mm, definicije malog i srednjeg poduzeća u različitim državama članicama. Kada govorimo o veličini znači, malog srednjeg poduzeća, uvijek imamo istu raspravu, iste probleme. Mala srednja poduzeća ne možemo definirati svi istim mjerilima, no ipak eh, trebamo uspostaviti na ruskoj raznim A što se tiče o prijedlogu izmjene uredbe o prospektus i uredbe o e, zlopravi tržišta, Nina smatra da bi to moglo biti pozitivna inicijativa, dok god, ponavljamo se, ne utječe na zaštitu ulagača. tom pitanju bila zadovoljna da se napravi, da komisija napravi ocjenu učinka. s tri na dvije godine kada se govori o razdoblju u kojem na poduzeća mogu imati pristup e, tržištima rasta za mala srednje poduzeća. Povrh ovih e, observacija on e, kao i svaki drugi normalan zastupnik kaže da će se zadovoljstvom nastaviti dijalog sa izvjestiteljem, s ovim izvjestiteljem u Sjeni. Hvala prevanšu ime ECR-a. E, bojim se da Case Winburn ne može završiti današnjem sastanku, nego nikog drugog iz ECR-a. Dobro, ako ono dođe na kraju na sastanak, e, daćemo joj riječ. U ime Aldea, koga imamo? Zeleni? li se predstavnici komisije žele osvrnuti na neke sugestije iz teksta e, Ja Thank um, Hvala prije svega komisija zahvalja izvjestitelju na radu na ovom važnom dosjeu za komisiju i za nadušanje ovog projekta preko ljeta, pa zahvaljujemo i izvjestitelj na A druga stvar je da pozdravljamo neke od amandmana koje predlaže izvjestitelj u ovom trenutku, izvjestiteljice i mislimo da bi neke od e, amandmana mogli poboljšati predlog komisije, iako je to sad još na e, prilično ranoj fazi naše analize. I žao nam je, ali evo malo smo zakasnili u dolasku, pa evo, možete li nam e, reći što, je, što izvjestiteljica navela kao problem jer nismo bili na početku, ali rado ćemo odgovoriti ako jest. Ako se niko trenutku ne javlja, pa evo, pre nego što danem e, reč na odgovor, e, za odgovor zamjenici izvjestiteljice do 9.10. E, rok za amandmane, razmatranje 19. i 3.11. glasanje. Oprostite, u prosincu, kaže predsjedatelj Hvala predsjedniče. Pa evo možemo doći do zaključka da, se ovdje radi o dosta konsenzualnom e, da imamo konsenzus oko ovog teksta, s obzirom da drugi klubovi zastupnika nisu iznijeli nikakve primjedbe mimo socijalista demokrata. Dakle, evo, e, imam potpuno, sam svjesna onoga što kaže gospođa Beres, e, tu su određena pitanja koja će trebati uputiti komisiji. U svakom slučaju, evo ako sam dobro razumjela, socijalisti traže da se komisija oštuje određenom broju prijedloga napose o onima koji stiču pragova kako bi se omogućilo većem broju manjih i malih srednjih poduzeća da imaju pristup tim tržištima rasta. Dakle, sigurno je da ćemo imati priliku, barem se nadam, razmijeniti gledišta sa kolegama izvjestiteljima u sjeni, barem se nadam tome i radujem našem budućem zajedničkom radu. Hvala. Hvala, mislim da se može reći da će biti puno amandmana i da će ljudi moći obrazložiti je Dobro, žalostno što ljudi danas nisu ovdje na ovom dijelu rasprave, ali je važno također i reći da se vaš tekst sa e, naišao na veliko odobravanje, što je zapravo i pohvala za određeni posao. E, Rok, kao što sam rekao, je e, ono što sam naveo, dakle, i glasa se u ekonu 3. prosinca. Dobro, a sada imamo 15 minuta pauze jer čekamo sljedeću točku dnevnog reda a to je smanjenje učinka određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Dakle, kratka pauza, 15 minuta. So, colleagues, welcome back to our next item. It's point number six in our agenda, which is the reduction of the impact of certain Prelazimo sad na šestu točku dnevnog reda, dakle smanjenje utjecaja plastičnih proizvoda na okoliš. Glasat ćemo o ovome danas, odmah nakon točke sedme. Imamo 120 amandmana prilike, od kojih 36 od izvjestitelja. Dakle, odmah predajmo riječ izvjestitelju, izvjestiteljici, Barbari Kapel, kolegici iz Austrije, koja će nam sada reći kakva je situacija na tom dosjeu. Hvala i hvala na pozivu. Evo i odmah e, želim za početak zahvaliti se izvjestiteljima o cijeni. Puno je to bilo posla u kratkom razdoblju i to smo imali vrlo zahtjevan zadatak koji nam je dao tajništvo. Naime, razmatralo se nacrt mišljenja 3.9. sad je 24. A već bismo trebali izglasati izvješće na odboru. Dakle, puno je posla bilo uključeno. Pa puno hvala izvjestiteljima o sjeni i timovina i svi znamo da bez njihove suradnje to ne bi bilo moguće. I želim još reći da smo mi izvjestitelji e, u Sjeni u odboru ITRE u e, o plastici koja je danas izglasana velikom većinom za. Dakle, ako smijem kratko reći, u Austriji se puno govori o smanjenju plastike u medijima i tako dalje, vjerujem i u drugim zemljama isto tako. Komisija naime iznijela predlog da e, deset e, vrsta jednokratne plastike treba biti zabranjeno u potrošnji. Mi smo rekli u e, okviru sjednica i sastanaka e, izvjestitelja o na neformalnim sjednicama da posebice želimo paziti princip proporcionalnosti. Naime, većina ovih od 50 tisuća tvrtki koje rade u preradi plastike su male i srednje tvrtke, znači njima treba dati mogućnost da se prebace na novu standardizaciju i da se radi na biorazgradivim proizvodima, plastici i tako da budu označeni. Znači treba im dati šansu da dobiju vremena i pripremiti se na nove standarde, a drugo da im se dade mogućnost da se više sredstava za istraživanje i razvoj razviju poslovne modele u ovom vrlo inovativnom području i također stvore proizvode s kojima će moći povećati svoju konkurentnost. A istovremeno moramo jačati i svijest e, u općoj populaciji da recikliranje i prije toga kružno gospodarstva E, kao principi to treba jačati u svim zemljama e, Europske unije i doprinijeti također da se to jača i globalno jer e, znamo da 80% zagađivača plastikom na obalama i u morima nisu iz Europske unije nego zemlje u razvoju, a posebice Sjedinjene države, znači trebamo globalno djelovati, uvijek paziti na, princip razmjernosti za Europu i također ne smijemo izgubiti tvrtke, također trebamo informirati potrošače kako izbjegavati otpad. Thank you very much indeed for that from, from our rapporteur. So now we go to the shadows and first up for the... Hvala izvjestelju u sjeni, gospođa Tomica za EPP. Hvala e, na riječi i prije svega zahvaljujem kolegici Kapel na njezin doprinosu. Doista smo bili učinkoviti, kao što ona već rekla uvodno, e, jer smo u tako kratkom vremenu uspjeli se sporazumjeti e, oko najvažnijih otvorenih pitanja. Hvala i kolegama iz ALDA i ECR-a na spremnosti na suradnju. Naravno, jasno je da Direktiva o postupanju s nekim plastičnim proizvodima je dobra za okoliš i za našu budućnost. I voljela bih da i u Europskom parlamentu također koji znamo ponekada zaboraviti, koja je to prilika za našu industriju. nemo zaboraviti niti da su male i srednje tvrtke upravo ti koji su E, upravo ključ i kralježnica europskog gospodarstva i to su oni koji se najbrže prilagođavaju stanju na tržištu. Zato se nadam da s direktivom nećemo im postaviti samo ograničenja, nego da ćemo im pokazati smjer u kojem bi trebali ići, smjer koji bi bio dobar i za njih i za nas. I kao što je već rekla Barbara, i ja mislim da je posebice važno područje upravo područje obrazovanja i osvještavanja, toga još premalo, a posebice toga premalo ako znamo da tu se stvar ne završava na granicama Europske unije, već da je potreban univerzalni pristup. Jer naravno ni otpaci nisu ograničeni granicama država. I potrebno je postupno prestati s korištenjem proizvoda iz plastike za jednokratnu upotrebu na svim onim područjima gdje ti proizvodi nisu nužno potrebni. Naravno, e, time što ćemo na neki način prisiljavati proizvođače da postupno prestanu proizvoditi štetne proizvode, ne smijemo zaboraviti da im moramo istovremeno omogućiti i e, obrazovanje i pomoć u razvoju novih proizvoda. Zahvaljujem. Hvala Romana na ovome se da nema nikoga, niti, e, dakle, izvestio o sjeni. A za ECR, Ben Luke, Ben, Halabran, Fara gospođe Kapel kao izvjestiteljici za ovo mišljenje odbora Ekon, jedna važna tema za nas i mogu samo potvrditi ono što su i drugi kolege već rekli. Naime, mislim da smo odlično surađivali, učinkovito. Tu zahvaljujem i predstavnicima posebice EPP i ALDE i također gospođe Kapel na ovoj dobroj suradnji i mislim da je doista interesantno da tako važna okolišna tema e, Zapravo, e, desni centar su zastupljeni, a drugi ne, i zeleni, i SID, znači to pokazuje kome je doista stalo do okoliša, nama je doista jest za ECR-u i drugim očito koje sam nama. I mislim da smo ovdje pronašli dobro rješenje po našem mišljenju kako bismo mogli postupiti prema ovom problemu, a da istovremeno ne e, pretjerano ne pre e, opteretimo e, proizvođače ovih proizvoda. I također mi je važno da ne dođe do narušavanja tržišnog natjecanja između domaćih proizvoda iz Europske unije i onih koji proizvode izvan Europske unije i zatim uvoze robu u Europsku uniju. To je nešto što bismo trebali nastaviti pratiti u tema. Neki prijedlozi komisije nisu to dovoljno uzeli u obzir, ali mislim da smo to sada ispravili o prvom mišljenju koje će se danas glasati i e, u tom smislu e, imam puno očekivanja, ali puno e, vjera u ovo izvješće. Hvala. Hvala, Bjana, Belgija, za Alde. Gospođa Vjernik. Uvaženi kolege, gospođo Kapel, želim zahvaliti na svom trudu koji je doveo do ovih kompromisa. One od vas koji su bili uključeni e, sudjelovali su na konstruktivni i produktivan način i kao rezultat mogu sa povjerenjem reći da ovaj predlog ima našu punu potporu. Količina plastika u okolišu je sve veći problem, utjeca utjecaj na čovjeka, životinje i okoliš i sve je to jasnije. Ali jasno treba reći da rješenje na, za ovaj problem nije samo u rukama proizvođača jer je potrošač taj koji treba promijeniti svoj način razmišljanja. Pa u tom smislu ehm, moram reći da sam se ja obukla za ovu priliku Naime, ovo na meni je odjeća od 100% recikliranih plastičnih boca, većinom iz oceana. Dame i gospodo, uvaženi kolege, položimo e, prvi kamen na putu za recikliranje i budućnost u kojoj će sve se moći reciklirati. Čestitamo na ovom uzoru koji ste odjenuli. Na za guje. Ne, ne. Spontano za riječ, kaže ja i gospodin Ferber. Hvala. Drago mi je što eto, vas mogu pozdraviti na vašem novom položaju. Ja sam podnio nekoliko amandmana. Naime, postoje proizvodi slični plastici koji se mogu e, razgraditi u okolišu. Naime, plastika od biljnih materijala ili, e, ili plastičnog škroba koji se mogu razgraditi u okolišti, mogu se, mogu se čak i kompostirati, ne otežavaju i ne e, uništavaju okoliš i htio sam tražiti da to bude iznimka, ali izvjestiteljica nije htjela prihvatiti amandman ali bilo bi mi drago čuti zbog čega, jer kada e, ako sam dobro objasnio njezno obrazloženje je da nerazgradiva plastika polipropilen i polijetilen su ti koje treba zabraniti jer su loši za okoliš, dok e, druge vrste proizvoda plastičnih po sadašnjoj definiciji bi bili obuhvaćeni. Pa mislim to su inovativni proizvodi u kojima ima puno malih i srednjih pozeća u Europi koji e, se proizvode iz e, biljnog škroba i veselilo bi me kada bi se to još moglo uzeti u obzir. Hvala. Have uh, Catch the Eye I je još netko? Ne. E, evo, Barbara, izvjestiteljica možda može odgovoriti. Evo na kraju. Obzirom da je postignut e, znatan način, značajan napredak. Da, i vjerujem da je ovo sve u žaru borbe nastalo jer eh, naravno sve što je razgradivo eh, i čak je i plastika da naravno da to se ne smije zabranjivati, to treba biti iznimka i mislim da možemo eh, i te amandmane naravno prihvatiti. Mora da se dogodilo da da naravno treba i postati neki standard koji još ne postoji, ali ovo treba biti iznimka i s moje strane nema ništa protiv da se sve što je razgradivo izuzme od zabrane. I to naravno u duhu proporcionalnosti. No, već su rekli izvjestitelji u smjeni, to je doista jedna tema kom, bitna tema kojom se danas bavimo. Ovo mišljenje je važno jer svake godine 500.000 e, tisuća tona plastike završava u oceanima i na plažama i svi bi trebali se uključiti u sprječavanje ove opasnosti za ljudsko zdravlje i lanac hrane i čudi me da se neki uopće ne interesiraju za tu temu, ali to se jedno treba reći, je, ali demokracija je demokracija, pa se nadam ipak da će na glasanju ipak svi shvatiti da je ovo prijetnja koja je stvarna i da to treba e, uskladiti sa Envijem i drugima, svima kojima je stalo do ove teme i uspjeli smo u timskom radu na izraditi dobro mišljenje i predlog e, kolege Ferbera također je pozitivan. Žao mi je što je ispalo da je dobio negativno mišljenje, to ćemo e, promijeniti. Cilj nam je isti, način postupanja nam je isti, znači sve što se ne može razgraditi treba zamijeniti inovativnim proizvodima koji već postoje. Posebice ako jesu već ta, ovdje i ako su inovativni i razgradivi. Hvala Barbara. Točka sedma dnevnog reda zaštita osoba koje e, prijavljuju kršenja prava Europske unije. Izvjestitelj Miguel Vegas iz Guja. Izvolim. ja ću samo kratko. E, da zapravo nismo imali povoljni razdobe za ovo izvješće zbog pauze preko ljeta, pa nismo imali ni toliko vremena koliko smo željeli za ovu široku raspravu na ovu temu. No jednu sam stvar htio ovdje naglasiti, a to je barem evo kako ja to vidim. Ovo je pitanje u kojemu vlada dosljednost, imam direktivu a u kojoj želimo pronaći zajednički nazivnik koji bi nas sve mogao odvesti do zajedničkog predloga u kojemu bi svi mislili, e, bi, bili vjerni da je njihovo mišljenje poštovano. Neću reći da sam baš uspio u svakoj e, pojedinačnoj stvari, ali to je svakako bio moj pristup i mislim da je ova tema zapravo više manje konsensualna i mislim da je da se već i pokazala važnost e, zviždača a pravna praznina u većini zemalja doista pokazuje koliko je važno imati direktivu koja bi ispunila pravni vakum. Postoji tu nekoliko stvari koje su bile možda malo više kontroverzne, no mislim da smo uspjeli naći tekst koji bi mogao dobiti dovoljno potpore. I mislim da je najvažnija stvar bila ova kontroverza oko hjerarhije, znači u kojem mjeri bi vanjski kanali trebali ili unutarnji kanali biti dopušteni zviždačima. To je bilo vrlo kontroverzno. Naš stav je bio da u puno tvrtki interni kanali komunikacije ne daju dovoljnu sigurnost zviždačima, pa je naš kompromisni stav bio da ne bismo u potpunosti e, ukinuli mogućnost korištenja internih kanala. Naravno da je to dobra ideja da se problemi rješavaju interno u tvrtkama, no trebamo biti svjesni da u brojnim situacijama i slučajevima to jednostavno nije opcija pa da trebamo dati neku sigurnost zviždačima u tim slučajevima kako bi oni mogli odabrati najučinkovitiju metodu za iznošenje um, takve prijave i prigovora gdje bi oni morali objasniti zašto interni kanali ne bi razriješili problem i tako dalje. A drugi problem s ovim pitanjem nije samo pitanje anonimnosti, nego i povjerljivosti Naime, ovdje nije bilo jednoglasne potpore, ali naša ideja je bila da je povjerljivost e, bitna. Naime, platforme e, koje su napravljene za, zaprimanje e, toga od strana zviždača moraju poštivati povjerljivost, to je ključna stvar. Zatim, područje primjene direktive, bilo je tu nekoliko pitanja, nekoliko predloga E, o, toj, e, o tom širokom popisu, ali zapravo je popis e, i smanjen, pa je područje primjene smanjeno kako bi se zemljama članicama omogućilo određeni manevarski prostor za vlastiti pristup. No što se tiče ključnih područja za naš odbor, mislili smo da su oni u dovoljnoj mjeri obuhvaćeni. Što se tiče materijalne potpore zviždačima, mislili smo da je važno pojasniti mehanizam, a to bi ovisilo o tome e, bili zviždači imali koriste statusa prema direktivi. Naravno da bi zemlje članice trebale u svojim parlamentima provesti vlastite zakone. Dakle, sve su to pitanja na koje smo se usredotočili ja sam e, pokušao postići najširi mogući koncenzus, naravno i ovdje postoji pluralizam, jednoglasnost nikad nije moguća, no načelno mislim da smo uspjeli postići pozitivni rezultat i svakako želio bih zahvaliti svima koji su bili uključeni s izvjestiteljima u sjeni i svima ko je bio izravno ili neizravno uključen u ovu raspravu. Hvala. Sada e, klubovi Werner Lange za EPP. hvala. E, nismo zapravo imali vremena ni na koji način raspraviti o kompromisima. Oni su podneseni, nije bilo sastanka u Sjeni, bio je zeleni tjedan, nije bilo nikoga. I sama činjenica da kolega sad kaže da se jako potrudio nije zapravo istina, o našim amandmanima se nije niti raspravljalo, niti su uzeti u obzir i zato mislim da bi bilo najbolje kada bismo odgodili odluku od večeras na sljedeću sjednicu kako bismo mogli još intenzivno o tome raspravljati i za koje kompromise postoji mogućnost većinskog sporazuma. Ako izvjestitelj to prihvaća, onda ako ne, šest točaka ćemo glasati protiv. Evo kratko, znači svi se slažemo. Nakon e, istražnog odbora slažemo se i nakon na presuda u Luksemburgu da je treba bolje zaštititi zviždače, no ako zeleni SED traže apsolutnu anonimnost e, zviždača, onda više ne trebaju niti zaštitu. Naime, mora postojati mogućnost zaštite. Naime, zaštita je samo ako anonimnost ne postoji. Inače, to nije razumno. Nadalje, putevi prijave, znači, ako se nešto treba prijaviti tijelima, onda mora postojati određeni putevi za prijavu i upravo zato je predložila komisija, ono što je predložilo što se predložilo je ova komisija, to je ispravno. Zatim e, ovo, ovo prigovor na nejasne formulacije 57, e, particularly posebice, to znači to, ali i nešto drugo. To su nejasne formulacije, to ne možemo na to pristati. Nadalje, rok za odgovor tijela, dobro, zelene oči 4 do 6 tjedana, komisija 3 mjeseca, dobro, to će se vjerojatno razriješiti u razgovoru. Nadalje, mogućnost e, modificiranja izvještaja, E, znači, ako tijela i daju izvješće, onda trebaju e, se nešto moći korigirati. Ne znam šta znači sa to da se nešto može korigirati. Kako je to razmenja? Zatim, obveza dokazivanja da e, za dalji razlozi za prenošenje informacija i tako dalje. Mislim da je ovo problematično i mislim da da je to blizu onom štazi u DDR-u, mislim, koji su sve prikupljali i svi su se međusobno e, prijavljivali zajedno sa obiteljima i tako dalje. Dakle, imamo šest kompromisnih e, predloga za koje su nama ključno glasanje i ako ne možemo se oko toga dogovoriti, glasat ćemo protiv. Naime, bilo bi najsmislenije odgoditi glasanje i još to jednom propisno razriješiti. Puno hvala. A sada ACD. Gospodin Kofot, Hvala. ACD pozdravlja prijedlog komisije. To je prijedlog za koji se zalažemo već dugo vrijeme od e, različitih vrsta objavljivanja Panama dokumenata i svih ostalih sličnih e, skandala, možemo reći da su za otkrivanje protupravnih radnji uvijek bili zaduženi zviždači. Donošenjem ovog akta krenut ćemo sa ispravljanjem situacije. Sada imamo potpuno nove obveze država članica glede međusobne suradnje. Moraju raditi i na području povezivanja poreznih tijela, a u istraživanjima smo Uh, utvrdili da suradnja nije pravovremena niti dovoljno transparentna i otvorena. Zbog toga imamo određene kompromisne amandmane, a mi ćemo se zalagati za lojalnu i transparentnu suradnju među državama članicama i eksplicitan zahtjev za suradnjom. Isto tako treba osigurati zaštitu osobnih podataka zviždača i praćenje informacija o tome ko o njima nešto zna i kada takvim podacima pristupa takvi materijali moraju se smatrati visoko osjetljivima. Također, treba zaštititi ne samo identitet, već i dobrobit zviždača. Isto tako je da ima prijedloge vezane o tome kada treba poduzeti određene mjere i objavljivati izvješća o zviždačima. Treba postaviti i rok od tjedan dana e, za izvješće i četiri tjedna za prvi inicijalni odgovor zviždaču. Mi smo se nadali da će druge drugi klubovi to podržati, međutim nismo dobili većinu. Možemo čestitati izvjestiteljici, međutim nadamo se da će se sada brzo nešto učiniti u svrhu zaštite zviždača u Europi. Kao što je već ranije rečeno, mi bismo željeli da postupak bude poboljšan. Hvala. Hvala vama. A sada EKR Gospodin Zele, hvala. Imamo 183 amandmana. Imamo različita mišljenja o tome do koje mjere treba zaštititi zviždače. Budući da se radi o mišljenju, mislim da se trebamo držati nadležnosti koju imamo. Hoću reći da se moramo usredotočiti na financijske i ekonomske aspekte zaštite zviždača naš je klub prošao i kroz to kako na razmjeran način riješiti e, pitanje internih kanala za komunikaciju. Jednako tako, mislimo da bi se dosije treba usredotočiti na relevantne sektore, a ne rješavati sve na isti način svuda. Jednako tako što se tiče amandmana o izuzećima za izvješćivanja, to ne bi trebalo biti u odnosu samo na privatna poduzeća, već i e, vezano za financijske usluge. Mi smo za zaštitu zviždača, no s obzirom na napredovanje ovog mišljenja mogu reći da bi e, glasovanje našeg kluba trebalo biti suzdržano. Hvala. Čini se da se nitko ne javlja u ime Alda. Možemo, dakle, samo trenutak. Netko se javlja. Moli jednu minutu. Dobro, potrudit ću se. Zahvaljujem e, izvjestitelju. Meni je zaista žao da nismo mogli u rasporedu uvrstiti i e, raspravu ali mnogo toga se događa na svim razinama. Mi smo zadovoljni e, sa opsegom amandmana, ali mislimo da zviždači nisu vezani samo uz rad u e, privatnom sektoru, već i u javnom i državnom sektoru. Također se slažemo sa izvjestiteljem vezano uz kanale izvješćivanja. Mislimo da svaka prijava najprije treba biti interna, a tek nakon toga eksterna, ali postoje slučajevi kada najprije treba prijaviti eksterno. Međutim, znamo na temelju dosadašnjih iskustava da vrlo često zviždači trpe odmastu, kaznu, ne samo protiv sebe osobno, već i članova obitelji. Zbog toga prijave trebaju biti povjedljive i anonimne. Imali smo smo još jedan skup amandmana vezanih uz povratne informacije zviždačima, budući da obično nemaju informacije o tome na koji način se podaci koji su podastrili koriste. Mi ćemo dakle glasovati za sat vremena. Zaista mi je žao da nismo mogli imati, imati raspravu, ali EPP ovo podržava. Zaista postoji široka rasprava za sve što činimo i zaista ne bi bilo dobro biti na pogrešnoj strani povijesti kada je riječ o ovome. Puno hvala. Izvjestitelj. Dobro, a sada samo kratko. Da, vremenski okvir nije baš bio idealan. Mi u stvari nismo mogli imati velik broj sastanaka, a razlog je bio e, sve ono što smo ranije rekli. Sada ću ponovno istaknuti još nešto. Moramo ispuniti očekivanja svojih građana. Svi se sjećaju napada ljudi koji su poginuli pod tragičnim okolnostima slučajeva na koje moramo reagirati. To se ne može odgađati. Ovdje govorimo o direktivi. Mislim da je prilično jasno da u direktivu parlament treba donijeti i da će na taj način odaslati vrlo važnu poruku. Prema tome, iako želimo odaslati snažnu poruku, želimo državama članicama ostaviti mogućnost da svoje propise prilagode situaciji u svojoj zemlji. Moramo se sjetiti činjenice da o ovome propisi ne postoje po državama članicama i to treba riješiti. Hvala izvjestitelju. Glasanje kreće. Samo trenutak. Bernar. Da, znači, ovo glasanje smo tražili da se odgodi, jer nije bilo mogućnosti i prilike da se doista pregovara o kompromisima i znađe rješenje. Evo još jednom molim da se razmotri moj prijedlog. Da prebacimo to na sljedeće sjednicu. Imamo dovoljno je onako za glasati danas i bez toga. Hvala. Često se događa situacija da se suočavamo sa ograničenjima. Moramo se prilagoditi kalendaru. Ne želimo da mišljenje propadne zato što je glasanje bilo održano prekasno. Eto, upravo zbog tog razloga tražim sve vas da krenemo s glasanjem i da glasujete čak i ako ste u pravu i mislite da nam je bilo potrebno više vremena. Mislim da je sve spremno, vrijeme je za glasanje, a sada najprije probno glasanje. Dignite glasačke kartice. Imaćemo ćemo probno glasanje. Still three members, two members that have put the voting card. Evo, svi ste istaknuli kartice. Okay, we close the test. Zatvaramo probno glasanje. I možemo sada krenuti s prvim pravim glasanjem. Ponitetni zahtjevi za investicijska društva Markus Ferber, kompromis M. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. N za protiv suzdržani prihvaća se. O za protiv suzdržani prihvaća se. 9 za protiv provjerit ćemo. Amandman 9 glasamo. Zatvaram glasanje. Prihvaća se 2018. Kompromis P za protiv suzdržani. Prihvaća se. A za protiv suzdržani prihvaća se. B za protiv suzdržani prihvaća se. C za protiv suzdržani prihvaća se. D za protiv suzdržani prihvaća se. E za protiv suzdržani prihvaća se. F za protiv suzdržani prihvaća se. FA za protiv suzdržani prihvaća se. GA za protiv suzdržani prihvaća se. H ne GA. U pravu ste. Ne, G. Najprije G tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. G. A. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. H. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Usmeni amandman. Imamo usmeni amandman zelenih. Imamo prigovor. Moramo vidjeti velik, eh, dovoljan broj ljudi. Mi želimo istaknuti da nije bilo dovoljno vremena za provjere i ovo nije kolegijelan način da prigovarate, zato što ste zaista imali e, vremena za sve. E i prihvaća se. J za protiv prihvaća se. K za protiv suzdržani prihvaća se. Amandman 194 za protiv suzdržani prihvaća se. 295 za protiv suzdržani prihvaća se. L za protiv suzdržani prihvaća se. Kve uz usmeni amandman za protiv suzdržani prihvaća se. Glasovanje o komisijnom prijedlogu uz amandmane i to poimenično. Samo malo. Znate što se dogodilo? Obično na drugi način sve označavamo s zasjednjenim dijelom i bijelom. Samo malo. Dakle, amandman 37. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 38 za protiv suzdržani prihvaća se. 1 za protiv suzdržani prihvaća se. 4 za protiv suzdržani prihvaća se. 53 za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 53. Zatvoram glasanje. Odbija se. 54 za, protiv, suzdržani. 55 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Sven, da provjerimo. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbijeno 22.18. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasovanje o komisijnom prijedlogu uz amandmane po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Još jedna osoba. Evo, zatvaram glasovanje. 33 za, 8 protiv, 0 suzdržanih. Dakle, što se tiče e, e, kretanja sa pregovorima, krećemo sa glasovanjem poimeničnim. 34 za, 8 protiv, bez suzdržanih čestitam izvjestitelju. Krećemo na drugi dio, bonitetni nadzor investicijskih društava, amandman 30, samo trenutak. Ne razmatra se. Kompromis KV. Za protiv suzdržani prihvaća se. A za protiv suzdržani prihvaća se. 35. Za protiv suzdržani prihvaća se. 15 juri. Za za protiv, suzdržani, prihvaća se 60 juri za protiv suzdržani prihvaća se 36 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis B za protiv suzdržani prihvaća se kompromis C za protiv suzdržani prihvaća se juri 22 za protiv suzdržani odbijeno Juri 23 za protiv suzdržani prihvaća se, 24 za protiv suzdržani prihvaća se, 25 za protiv suzdržani odbija se. Juri 26 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis D za protiv suzdržani prihvaća se. Amandman 53 za protiv, zeleni, samo malo, provjera, otvoram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno 22, 20. Ne razmatra se Krećemo na kompromis E. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. F. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis G. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis H. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis I. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis, samo trenutak, osma stranica. I. A. J za usvojene. Za protiv suzdržani. 179 za protiv suzdržani odbija se. 180 za protiv suzdržani odbija se. 181 tko je za protiv. Moj. provjeru 181. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 23 za, 21 protiv. 182. Tko je za? Protiv. S ove strane se ne ruke. Molim provjeru. Otvaram glasanje. pretpostavljamo smo za. Imamo jedan amandman. Dakle, zatvaramo glasanje. Odbija se. 22 protiv. 16 za. Juriš Juri 15. 193. tko je za, protiv suzdržani, 194. za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis M, za, protiv suzdržani, usvaja se Juri 51. tko je za, protiv, molim provjeru, Juri 51, otvoram glasanje. Zatvoreno glasanje. Usvaja se 24 protiv 16. Kompromis N. Za protiv suzdržani usvaja se kompromis O. Za protiv suzdržani usvaja se kompromis P. Tko je za protiv suzdržani usvaja se Juri 1. Za protiv suzdržani usvaja se Juri 2. Za protiv suzdržani usvaja se 14 i 3. Za protiv suzdržani usvaja se 15 5 za protiv suzdržani odbija se, Juri 4 za protiv suzdržani usvaja se, Juri 5 za protiv suzdržani usvaja se, 6 Juri 6 koji za protiv suzdržani usvaja se, 1 i 17 koji za protiv suzdržani usvaja se, 18 za protiv suzdržani usvaja se, Juri 7 za protiv suzdržani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 Nisam shvatio da li je Alde za ili protiv, ne protiv su, dobro da ćemo to odbaciti. 23, dakle, zatvaram glasanje, nerješeno, dakle odbija se. Dobro, pa smo provjerili. 24, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25, ne, ne razmatramo da, već odbačen, dakle prelazimo na, isto vrijedi za 2, prelazimo na 3, 26 otpada, dakle 27. Tko je za? Protiv? Molim provjeru za 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se Juri 13. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se 28. Tko je za? Pro... Za? Protiv? Molim provjeru 28. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 20, 29. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se kompromis R. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Četvrti za, protiv. Molim provjeru za četvorku, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 24 do 19, naspram 19. Prijedlog o izmjenjen, izmjenjenom e, prijedlogu komisije. Otvaram glasanje, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. 25 za, 9 protiv, e, nema suzdržanih. Dakle, glasamo o početku interinstitucionalnih e, pregovora poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 35 za, 9 protiv, 0 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju. Sada prelazimo na nacrt mišljenja o proizvodima od plastike. Izvjestiteljica Barbara Kapel. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru, ali pretpostavljam da će biti usvojeno. Ipak da provjerimo većine. Dobro. Zatran glasanje. 34 za. Usvoja se amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 75. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis C. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86. Tko je za, protiv, suzdržani, mislim da imamo istu većinu koja odbija to. 87. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se povlači se. 88. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 90. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 92. Dobro. Tko je za? Vraćamo se na 92. Dakle, za protiv suzdržanje odbija se. 20. smo glasali. Dakle, 20. smo glasali. Dobro, možemo ponoviti, ali smo glasali jer sam preskočio 29. Dakle, ponovno glasamo 20, ili tako? Ne, 93. je povučen. Na našem popisu je 93. broj 93 povučen. Dakle, poučen je. 93. je poučen. Dakle, glasamo 20. Neki su tražili da se ponovno glasa. Tako da ćemo to napraviti. Dakle, zapravo protiv suzdržani odbija se. Kompromis D više nije tu. Tako da glasamo o amandmanima na članak dobro, dakle, amandman 94 s uzmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada originalni tekst, 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za 95. Zatvaram glasanje usvaja se. 96. još treba glasati, jel tako? Da. 96. tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 97. tko je za, protiv, molim provjeru 97. Jasno je da se odbija. Zatvaram glasanje. Dobro, 98. sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Vi ste za. Dobro, dakle molim provjeru 98. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 99. Tko je za? protiv? Molim provjeru 99. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Nerešeno, dakle odbija se. 21, 21. Stoti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 19. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 102. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. Za? Protiv? Molim provjeru. Činim se da se odbija, ali bolje provjeriti. Zatvaram glasanje odbija se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. 22 22. za, protiv suzdržani odbija se. 108. Za, protiv suzdržani odbija se. Mm, provjeravamo 108. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje odbija se 31 naspram 13 109 za protiv suzdrani. odbija se 23 i 110 za protiv suzdrani. usvaja se 25 tko je za protiv suzdrani. odbija se 26 za protiv suzdrani. rekao bih da je je usvojeno. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 114. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis I za, ovdje, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. E, za protiv suzdržani usvaja se, 118. za protiv suzdržani usvaja se, jedan, prvi, za, protiv, ne dižu se ruke, dakle glasamo, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Da. 119. i 120. su povučeni. Tako stoji na mom popisu. Amandman drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Je, je. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, molim pravio 43 otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis K za, protiv suzdržani. Usvaja se amandman 47. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 6. Za, protiv, suzdržani. Odbija se Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amano 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. Tko je za, protiv, molim provjeru. Otvaramo elektroničko glasanje. Glasamo 52. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53 za, protiv suzdržanju usvaja 54 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis N za, protiv suzdržani usvaja se 57 tko je za, protiv suzdržani odbija se kompromis O tko je za, protiv suzdržani usvaja se 60 tko je za, protiv molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 22 protiv 20. 61. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 63. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se glasamo o izmijenjenom prijedlogu komisije poimeničnim glasanjem. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. 25 za, 19 protiv, 1 e, suzdržan i usvoja se. Čestitam izvjestitelju. Sada glasamo o nastu mišljenja o zviždačima Miguel Vjegasa. Kompromis A, tko je za protiv Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis B. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis C. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv. E, Cr ne vidim. Kompromis E. Zatran glasanje, usvaja se 26 na 19. F za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 23 na 18. Kompromis H za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis i za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 171 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis je za, protiv, suzdržani usvaja se, ali provaramo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Yes, adopted. Zatvaram glasanje, usvaja se. 22, 15, 8 suzdržani kompromis. K za protiv suzdržani osvaja se. L za protiv suzdržani osvaja se. Amandman 1.93 za protiv. Provjeravamo, otvaram glasanje. Vote Zatvaram glasanje i 21 na 21, dakle odbija se kompromis M za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 201 za, protiv suzdržani usvaja se. 204 za, protiv suzdržani usvaja se. 206 za, protiv. Provjeravamo 206, otvaram glasanje. 206. Amandman 206. Zatvaram glasanje. Odbija se 23 na 20. 22 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Knap izgleda većina. Zatvaram glasanje. A 22 na 22, dakle odbija se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani. E, ne vidim nikoga, provjeravamo ponovno. Nisam dobro vidio, otvaram glasanje elektroničkim. Zatvaram. Odbija se 23 na 22 na 19. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 27, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se O za, protiv, suzdržani. Usvaja se P za, protiv, e, suzdržani. Usvaja se 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, Provjeravamo 38, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 39 za, protiv suzdržani usvaja se 40 za, protiv. Provjeravamo. Otvaram. Zatvaram glasanje. Odbija se 23 na 21. 41 za, protiv suzdržani sve se 42 za, protiv. Provjeravam. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 23 na 21. 43 za. Protiv. Suzdržani. EPP za 20, ne za 43 protiv, dobro. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, hmm, Provjeravamo 46. Otvaram glasanje. Zatvaram. 23, na 12, 47 za, protiv, suzdržani, odbija se, 48 za, protiv, suzdržani, odbija se, 49 za, protiv, provjeravamo, otvaram glasanjem. A, dobro, usvaja se, ali dobro, provjeravamo. 50 za, protiv, suzdržani, sve se. 51 za, protiv, suzdržani, u se. 52 a se ne razmatra. 53 za, protiv, suzdržani, sve se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 56 za. Goje za. Ne, protiv. Suzdržani. Dakle, usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60 za. Protiv ovo ćemo provjeriti. Možda sam krivo izračunao. Zatvaram. Odbija se. 58 i 59 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 61 za. Protiv suzdržani odbija se, 62 za, protiv suzdržani usvaja se, 63 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis K za, protiv suzdržani usvaja se, 67 za, protiv suzdržani odbija se, 68 za, protiv suzdržani usvaja se, 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv suzdržani osvaja se, 74 za, protiv suzdržani osvaja se, 75 za, protiv suzdržani osvaja se. Glasamo skupno 76 do 83, a ili ne, 76 zasebno, 76 za, protiv suzdržani osvaja se, a sada od 77 do 83 za, protiv Provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 23 na 21, dakle 85 za, protiv, provjera 85, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 24 na 21. 87 do 90 skupno za protiv suzdržani odbija se 491 za protiv suzdržani odbija se 92 za protiv provjera 92 elektronički otvaran glasanje Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5 i 93 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 94 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 95 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Skupno 96 do 102 ako se slažete do 100. 96 do 100 za, protiv, suzdržani, odbije se. 100 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 101, ne, 100 do 102. Skupno, dobro. 100, dobro, ajmo 100. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 i 102 skupno za, protiv, suzdržani, usvaja se. glasamo sa izmjenama. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24 za 2, 15 e, protiv. Usvaja se čestitke izvjestitelju. A sada zajednički Ekon FAM sastanak i zahvaljujem.